Dear colleagues, it is difficult. Dragi kolege, teško je vratiti se na posao nakon ljetne stanke. Tim prije što se teško ustati ranije. No, u svakom slučaju moramo početi s radom i možemo započeti s prvom točkom dnevnog reda, a tu se radi o usvajanju dnevnog reda. Ukoliko nema prigovora, možemo smatrati prijedlog dnevnog reda usvojenim bez izmjena. Druga točka dnevnog reda tiče se priopćenja predsjednika o preporukama koordinatora od 12. srpnja. Preporuke su dostavljene elektroničkim putem i ukoliko nema prigovora možemo ih smatrati usvojenim. Sada možemo preći na glasanje. Molim sve kolege da pripreme, odnosno stave e, glasačke kartice utore. A sada možemo započeti, dakle, s glasanjem. Glasamo o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2017. o svim dijelovima. Emendamento 1 chi ha... Amandman 1 za. Protiv. Usvojena. Amandman 2 za. Protiv. Usvojena. Amandman 3 za. Protiv protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Amandman četiri, dva dijela, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 5. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 7. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Votiamo adesso. Idemo sada na četvrti dio. Za. Protiv. suzržani, Provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Sada ćemo glasovati za amandman osam u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Treći dio. Za. Protiv. Suzdržan i usvojeno. Amandman. Devet odpada. Idemo za amandman deset u dva dijela. Prvi dio za. protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 11. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 17, dva dijela, prvi dio, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo za e, cijelokupno izvješće, ovako izmijenjeno, elektroničko glasovanje. Avete votato tu? Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Passiamo adesso a... a sada ćemo prijeći e, na amandmane vezane uz e, proračun. Glasovat ćemo znači skupno za 60, 57 e, i 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 61.04 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 61.02 za? protiv, suzdržani, usvojeno. 6096 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6115 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada 6081 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada 60-55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60-82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60-83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6084 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6056 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6076 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6094 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-80 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61-06 je povučen, 60 protiv, suzdržani, usvojeno. 61.13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.08 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.05 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.09 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.07 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61.23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61.35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada ćemo glasovati skupno 60, 63, 60 i 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada 60-85 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60-86 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-66 za, protiv, suzdržani, usvojena. 60-67 za, protiv, suzdržani, usvojena. 60-87 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-68 za, protiv, suzdržani, usvojena. 60-88 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60, 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60, 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 osamdeset devet za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60 sedamdeset jedan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60-91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60-75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60-92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61-30 za, protiv, suzdržani, usvojeno.

suzdržani odbijeno. 61, 38 za, protiv, suzdržani odbijeno. 61, 29 za, protiv, suzdržani odbijeno. 61, 41 za, protiv, suzdržani odbijeno. 61, 32 za, protiv, suzdržani odbijeno.

protiv, suzdržani, odbijeno. 61.40 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo sada na naslov 4, zajedno glasovano za 60, 73, 74, 99. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada 60, 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 60, 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada 60, 51, 60, 52, 60, 53, 60, 95, sve skupa. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržani? Usvojeno. Sada 60, 59, 60, 60, 60, 61 i 60, 62. Znači sve skupa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 60, 6103, 6100, i 6098. Sve skupa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno.

Adesso abbiamo... A sada imamo znači, usmeni amandman koji se tiče znači establishment plana za agencije. Kao što e, i sami znate, Komisija je predvidjela znači program smanjenja broja zaposlenika. Agencije uvijek imaju e, znači više zadataka, operativnih zadataka, uvijek imaju dodatne zadaće koje se daju e, tim agencijama na temelju znači e, regulativa Europske unije i upravo zato imaju jako puno znači vanjskih prihoda i zato se osoblje plaća iz tih vanjskih prihova kako bi oni mogli izvršavati te neke vanjske zadatke podatke. Taj amandman usmeni se odnosi na znači održavanje tog e, plana znači osoblja za agencije. Naravno, e, čini mi se da imamo četiri kam, e, aman, znači kolege koji su protiv tog usmenog amandmana. Imali možda još neko koji je protiv toga? Ne, u redu. Dobro, onda ćemo znači to sve zajedno glasovati skupno. Tko je za? Protiv?

Sorry that I have forgotten to... Ispričavam se, zaboravio sam vam eh, dati obavijesti predsjedatelja, onda sam se vratio na točku treću našeg dnevnog reda, no kad sam okrenuo stranicu, onda sam se malo zbunio. No, prije nego pređemo na sljedeću točku dnevnog reda o IKAU, dakle, organizaciju Međunarodnog za zakupovstva, Moram se vratiti nazad i reći da imamo izvanredni sastanak u Strasburu 12. rujna kada će izvanredni sastanak biti održan u ponedjeljak od 19.21 sat i tu će povjerenik Arijaska Kvanjete predstaviti nedavno usvojeni paket e, mjera i UCF. Također trebam najaviti da u svjetlu agende ovog sastanka popodnevno zasjedanje sastanka Envija u četvrtak 29. rujna bi trebao biti održan. Nismo jako zadovoljni zbog toga jer će to biti četvrtak poslije podne, a nacrt e, dnevnog reda će biti dostavljen. U svakom slučaju zahtjevamo zahtijevamo da razmatranje o e, upravljanju otpadom e, bude odrađeno na zasjedanju 29. rujna. Također moram najaviti da imamo jednu promjenu u tajništvu Envija, gospođa Kristina Malmros se vratila u tajništvo Envija nakon što je radila više godina u odboru za zaštitu okoliša u švedskoj vladi, odnosno parlamentu. Želim je poželjeti ponovno dobro, do, odnosno poželjeti uspješan povratak i molim vas da ustanete na trenutak kako bi svi mogli da vas prepoznaju i želimo vam uspješan rad u našem odboru. Također moram reći da danas imamo prijevod na 20 jezika i kao što je to uobičajeno, sasnak se, dosije za sastanak mogu se naći online i ovo isto tako je uživo emitirano na web streamingu. sada možemo preći na točku šestu dnevnog reda. Tu se radi o razne mišljenja sa komisijom o kao GMBM schemi, dakle globalno tržišno usmjerenim mjerama i situaciji koja je prethodila prije sastanka i kao, odnosno organizacije Međunarodnog civilnog zakuplostva. Sada odmah predajem riječ Henriku Holleju, glavnom ravnatelju glavne uprave MUV, dakle za mobilnost i transport i koji je bio šef eh, izaslanstva, odnosno pregovaračke delegacije na i kao na sastanku na viskoj rasni. Izvolite, imate riječ i počinjemo s raspravom poslije. Najpša hvala predsjedniče što ste me pozvali danas eh, ovdje i Hvala vam uvaženi zastupnici što ste me spremni saslušati i razmijeniti gledišta. Mislim da je ovo od velikog značaja. Jer samo što se nije održala ta opća skupština i kava kroz nekoliko tjedana i mislim da e, govorim u ime svih govoreći da neuspjeh nije nešto što se smije uzeti razmatranje. Komisija e, ima za cilj e, ostvariti što uspješni rezultat, osobito kada se radi o zaštiti okoliša. Tu imamo dvije referentne točke, sa u Parizu i e, odluku i kao od prije tri godine sa prethodne, prethodnog, prethodne skupštine kada je rečeno da treba ostvariti od 2020. godine e, razvoj koji će biti neutralan glede ugljičnog dioksida. Što više, postoji potreba da se uzme u razmatranje i osobite okolnosti i tu imamo diferencirane odgovornosti i mogućnosti pre koje mogu ishoditi sa pregovora un o klimatskim promjenama. Imajući se to na umu, moram vam reći da situacija nije jednostavna. Neke države su manje posvećene ovim e, rezultatima, ostvarenju ovih rezultata nego države članice Europske unije. Neke inzistiraju na različitim razinama pregovora, no u svakom slučaju ako se ostvari sporazum, to, će, to bi bio prvi globalni klimatski mehanizam e, za zrakoplovstvo i u tom pogledu ovo je jedinstvena prilika koju ne smijemo propustiti. U svakom slučaju moram e, naglasiti da će glavna skupština i e, razmatrati o brojnim klimatskim izazovima, a ne samo na e, glavnom tržišno usmjerenom mehanizmu. Na primjer, imamo i nove standarde za nove letjelice koje treba odobriti. Ti standardi mogu uštediti do 650 milijuna tona do CO2 do 2020. i s tako moramo imati neke jasne obveze glede poštovanja vremenskih rokova što se tiče e, proizvodnje zvučnog zagađenja i emisija NOX-a. Također moramo sjetiti da je na zadnjoj skupštini kao se dogovorila da će pokrenuti čitavu košaricu mjera kako bi se e, ostvario cilj od e, ograničenja do 2% ugljičnog dioksida do 2020. godine. Tu su alternativna goriva za zrakoplovstvo, povrh e, tržišno usmjerenih mehanizama. Dakle, taj GMBM globalno tržišno usmjerena mjera nije nešto treba izolirano promatrati. Naravno, tu ima e, puno lica tog, tih pregovora koji su nužno jako komplicirani. Europska unija ne odlučuje sama, tu moramo doista jasno blisko surađivati s partnerima i mi doista surađujemo sa predsjednikom IKO-a i njegovom cjelokupnom ekipom i brojnim državama već e, čitav niz mjeseci surađujemo, a možemo čak i reći čitav niz godina surađujemo s njima. Komisija je također pozdravila sudjelovanje članova ovog odbora na delegaciji e, Europske unije na viskoj razini u petom mjesecu ove godine koji će sudjelovati i na glavnoj skupštini također. I jako je važno da Europski parlament bude tu zastupljen da vidi kako se odvijaju pregovori. Mislim da smo imali jako dobru suradnju sa tim izaslanstvom e, u svibnju kada je održan sastanak na viskoj razini. Trenutno e, pregovori su intenzivirani. Prošlog tjedna imali smo u Montrealu sastanak e, i isto tako u petak. Prošli petak imamo također i e, sastanke koordinatora, kao što je ovaj koji se održava u ovom tjednu u Bratislavi na viskoj razini, zatim još jedan sastanak na kojem ću ja e, tijekom dana sudjelovati, a to je to je to je skupina 44 europske države, dakle mimo Europske i same Unije. Tu imamo i kontakte sa predsjednicima trećih zemalja prije e, e, same glavne skupštine koja će započeti 27. rujna, dakle za manje od mjesec dana. Što se tiče tehničkih aspekata, glavne političke teme e, tiču se polje primjene i rokova, to su politički aspekti, moram reći da je ovo nešto što se mijenja stalno. Kao što uvaženi zastupnici znaju, skupština traje, odnosno glavna skupština se održava tijekom dva tjedna. 2019. godine i odnosno glavno tržišno usmjerene mjera započet će 2021. E, od 27. do 35. će nastati određene obveze uzet ćemo u obzir napredak ovog celokupnog programa i cijele košarice mjera, dakle da vidimo da li je to uspješno i da li treba s time nastaviti. Dakle, kao što rekao, ovo je nešto što je u tijeku i treba vidjeti kako napreduje. Što se tiče Imat ćemo opt-in fazu prije nego što sve države članice se uključe 2027. godine, osim one koje su stvarali izuzeće. Moram insistirati na tome da je GMBM nešto što E, je uvijek doživljavano kao nešto treba biti obvezujuće, što je od ključnog značaja, jer je to jedini, odnosno najočigledniji način da se odraže, odraze naše zajedničke obveze. Isto tako najnerazvijenije zemlje, otočne države, također su uvijek bili uključene u ovaj program. No, koliko god e, mal bio njihov zrakoplovni sektor, e, one slobodno mogu se pridružiti ovoj schemi ukoliko želi. Ono što Europska unija želi napraviti jeste osigurati maksimalno pokriće i postarati se da sve najveće ključne zrakoplovne kompanije budu uključene u ovaj program od samog početka i to je ono najvažnije na čemu sada radimo i to je još uvijek nešto se može ostvariti kako stvari stoje na današnjem i sutrašnjem e, i prekstrašnjem sastanku koji će se održati u Bratislavi. Mislim, nadam se da ćemo uspjeti e, doći do deklaracije u kojoj će se svi 44 zrakoplovne kompanije u Europi e, obvezati na sudjelovanje u ovom programu i tako da ćemo moći i u buduće dodati SAD, Kanadu, Indoneziju. Dakle, glavni poruke je da doista puno radimo sa ključnim medionicima kako bismo stvarali smislen GMBM, nastojimo napraviti koaliciju zemalja, ostara zajamčiti ambiciozne rezultate. Ovo je doista od ključnog značaja no e, na tome i dalje treba ulagati velike napore strane Europske unije i naših država članica. Neutralan e, ugljični razvoj do 2020. je važan korak da se ide u pravom smjeru ka smanjenju e, zagađenja. Tu se surađuje i sa zemljom razvoju, čiji zrakoplovni sektor se doista brzo razvija. Redovno se rade analize sa UFCC-om i kao i to će biti važan jamac za nastavak programa. Europska unija je uvijek govorila da su redovne godišnje analize važne da bi se zajamčio razvoj bez ugljika od 2020. godine i to je nešto što stoji u nacrtu rezolucije i u svakom slučaju je od velikog značaja za Europsku uniju. Skupština neće biti predstavljati okončanje ovog programa. Imamo još puno truda koji se mora u nastavku. Nacrt rezolucije za GMBM mora sadržati plan djelovanja kako bi se pravovremeno moglo započeti sa MRM i 2020. godine i kako bi GMBM mogao započeti 2021. godine. Na tome doista ulažemo velike napore i rješeni smo da to bude ostvareno. 2026. počinje inicijalna faza kako bi se ostranili svi mogući problemi sa registratorima, sa nadzorom e, i tako dalje. Podsjećam da prva faza e, itsa a je bila nazvana početnom fazom. takva nam faza treba i za GMBM. Od 2027 uveliko ćemo imati veći prostor koji ćemo pokrivati i moramo učiniti sve što je moguće da što veći broj zemalja se uključi u ovaj program od samog početka. Naš uspjeh će uvijestiti upravo o tome koliko će zemalja biti uključeno od samog početka. Što se tiče ETS-a u Europskoj uniji, moram reći da je preuranjeno bilo što objavljivati prije same skupštine. Mi slažemo da treba dati još malo vremena i kao da ostvari nešto važno. U svakom slučaju komisija nastaje ostvariti najbolji mogući ishod iz ovoga svega. Konačno, povjerenica Bulci i ja imamo jaku ekipu iz općih glavnih uprava MUL, Klima, e, Europske svemirske agencije i SESAR-a i svi mi ćemo ići na ovu, ovu skupštinu. Komisija doista podržava sudjelovanje Europskog parlamenta i odbor za transport i njegovu podršku kako bismo stvarili e, ciljeve Delegacija Europskog parlamenta će biti dobrodošla i bit će integrirana u europsku delegaciju e, kao što je to bilo u petom mjesecu na prethodnom sastanku i s veseljem ću saslušati vaša mišljenja i odgovoriti na pitanja ukoliko ih imate. Najpša hvala na pozornosti i što ste mi pružili ovu priliku da vam se obratim. Hvala. Thank Najpša hvala, sada možemo započeti sa članama izaslanstva. Evo odmah predajem riječ Julie Gerlinga. Thank you, Chairman. Um, Hvala predsjedniče. Ja bih eh, želio zahvaliti gospodine Hololaju na eh, ovom doprinosu i ono što su njegovi suradnici isto tako učinili još u svibnju ove godine. Bilo teško kada smo započeli eh, još u veljači, kada smo bili na sastanku ICAO, a jeste bilo je škakljivo. Bilo je, međutim, izuzetno korisno i imali smo izuzetno velik broj bilateralnih kontakata sa drugim članovima ICAO-a i bilo je u istinu dobro sudjelovati i u svibnju na sastanku gdje smo suradnju uvelike poboljšali i imali smo osjećaj da smo dio ovog integriranog europskog pristupa. Međutim, naravno, moramo e, vidjeti da sve ono što nas razlikuje, parlament neće biti pregovarač, ali mislimo da ćemo našim utjecajem moći na neki način doprinijeti i saznali smo mnogo toga o tome kako funkcionira ICAO. Jedan od naših impresija koja nas je na neki način e, bila pod velom tajne, e, u konačnici smo ipak mogli vidjeti da E, zaista otvoreno započnemo razgovore i sa Europskom komisijom i sa drugim članicama tijekom svibnja sa nekim bilateralnim partnerima koji su bili možda malo rezervirani, ali smo na neki način uspjeli doći do nekih informacija i želim podsjetiti da je to jedna diplomatska misija, koliko je i politička misija. To može biti zaista teško za parlamentarce, jer Zaista mi imamo jednu jaku poziciju i nismo uvijek u prilici da se na neki način izrazimo onako kako se državamo ovdje unutar naše zgrade. Što se tiče vela tajne, ja mislim da e, je dobar način da se na neki način onako kako mi gledamo na stvari s jedne strane na dakle, ovaj mehanizam GMB-a, globalnog tržišnog usmjerenog e, mjera, i ukoliko uzmemo, znači, Pariški sporazum, mi mislimo da je zrakoplovstvo, ali pre svega zrakoplovstvo, kao jedan, jedan nevjerojatan izuzetak dugoročno gledano, tako što, eto, na neki način ne moraju dati svoj doprinos u klimatskoj zaštiti. S obzirom na činjenicu E, to je nekakav povratak natrag jer oni čine izuzetno e, velike napore. Na neki način mi gledamo upravo na ovu temu na taj način. Želim to naglasiti i mislim da je možda važno i za zastupnike koji ovo izravno možda i ne razumiju kao tematiku. I vraćam se na ovaj pojam nekog vela tajne i gdje vidimo zapravo znamo da e, prijatelji predsjedništva e, na neki način prije nekoliko dana su se sastali, ali od 9.30 ujutro zapravo se ne spominje E, ništa o tome, nema zapisnike, nema nikakvih ni izjava na stranici ICAO-a, kao da se ovaj susret nije ni dogodio. Stoga moje pitanje koje bih željela uputiti gospodine Hololaju, da li nam može dati neki feedback e, svojih saznanja sastanka prošlog tjedna, prijatelja predsjedništva. Ja sam kontakt i dobila kontakte neke od e, predstavnika medija, ali e, sporazum koji ne možemo kao sporazum nazvati, međutim rasprava koja je možda ipak vodila prema nekom konsenzusu i pitanje je da li na ovom dobrovoljnom, a ne obveznom e, pitanju koje je jako važno za nas i da li nam možete dati još malo veći uvid u to što se događalo. I niste vi ste doduše kazali da je jedna važna tema za nas, da će konferencija obrađivati e, na način da će sve glavne zemlje biti uključene od samog početka, parlament je s time suglasan, ali postoje nek, niz pitanja koje moramo isto tako proanalizirati vrlo detaljno druga tema koja bi bila, a to je kredibilnost i isto tako i integritet samih dodjeljenih kredita. To je ono što je strateški jako važno i možda da li nam možete kazati nešto vezano u samoj pozicioniranju SAD-a e, vezano uz europski e, sustav trgovanja emisijskim jedinicama s jedne strane, da dakle bilo koje globalno tržišno usmjerena mjera mora uključiti i neke duge geografske scheme, a koliko se ja sjećam, to se nije uspjelo provući na sastanku u svibnju i to je nešto s čime ćemo se zasigurno morati još pozabaviti. Hvala vam lijepa, sada gospodin Gelbandi. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče i hvala gospodine Hololaj na vašem e, uvodnim izjavama i na vašem uvodnom govoru. Ja bih e, započeo svoje izlaganje da sam suglasan sa svime što je Görling upravo istaknula. To nije često slučaj u ovom odboru, ali mislim da je to doista dokaz o jedinstvu ove naše institucije, a povezano s ovom temom. I imao bih nekoliko pitanja koje bih želio uputiti komisiji, nekoliko promišljanja s moje strane, a koje su zasnovana na posljednjem razvoju događaja, a isto tako su zasnovana i na e, izaslanstvu koje je prije nekoliko mjeseci bilo prisutno na sastanku ICAO-a. I CAO je zapravo preuzeo obavezu da ima neutralni rast što se tiče ugljika od 2020. godine. Mi smo sa ovom obavezom bili vrlo zadovoljni. Međutim, ako pogledate sada dokumentaciju koja je izišla na vidjelo, oni su jako udaljene od neutralnog rasta od 2020. godine. Samo od 2027. godine stvar postaje obvezujuće za države koje se učlanjuju, a tada postavlja se pitanje koje će države biti izuzete od ove obaveze. U svibnju ja sam razumio da na temelju definicije koje su bile pregovarane u okviru sastanka, da čak i Belgija i Italija neće ići pod obavezu priključiti se obvezujućem sporazumu. Ne znamo o ostalim državama Europske unije, ali mislim da će to biti skupina. No što to govori o općem pristupu da upravo te države neće potpasti pod definiciju da budu obvezne da se priključe ovom programu. I to tek od 2027. godine, to je sedam godina nakon 2020. godine obveza koja i obavezu koju je i ICAO sam od sebe. Druga točka. I ono što mislim da je zaista uznemirujuće u svemu ovom, u Montrealu, a to je IATA, međunarodna organizacija e, zrakoplovnih prijevoznika, koji su radili vlastite kalkulacije i e, dakle onih e, naj restriktivnijih mjera, oni su govorili o marginalnim troškovima za same zrakoplovne kompanije. To je daleko više nego li o troškovima. Ovo je zapravo jedno političko pitanje. A ako su zaista ovo minijaturni, marginalni troškovi koji su zapravo na neki način radili kalkulacije onih koji trebaju plaćati, onda se postavlja pitanje zašto političara zaista rade za ovog jednu veliku temu. Ovo je zaista puno političnija tema nego što su sami troškovi s druge strane. I još uvijek možemo čuti na neki način aplauz Pariškog sporazuma od prošle godine, ali ovo je prvi veliki test. Da li smo mi u stanju učiniti ono što smo se obvezali u Parizu? I ako pogledamo brojke koje stoje iza svega ovoga, i ako pogledamo razvoj samih pregovora, mislim da nismo na dobrom putu. Konkretno pitanje koje bih želio postaviti, koliko od eh, CO2 porasta će se pokriti od 2020. godine od onoga što imamo danas na raspolaganju. Ja sam shvatio u svipnju da je 50% rasta eh, pokriveno ovom schematikom. Kako možete govoriti o neutralnom rasti ako samo pokrivamo 50%? To mi se nekako ne uklapa. Gospodine predsjedniče, evo na samom kraju Julie je također spomenula i e, kvalitetu samih kompenzatornih mjera, offseta, e, nešto što ICAO nije E, na neki način raspravljao i čini se da je to nekako zatvoreni krug i ta zatvorena atmosfera da oni moraju upravo učiniti sve sa svoje strane kako bi se kvaliteta ovih offseta, ovih kompenzacijskih mehanizama, ja ništa ne znam o offsettingu u samom, dakle, ugljicima i, i CO2, ne znam da li je ovaj pristup ovih mehanizama zapravo prava stvar. I u konačnici pitanje je mogućnost da se nastavi i sa regionalnim schemama. Naravno, na samom kraju to je zapravo sukus svega. Mi želimo jedan dogovor na razini e, svijeta. Naš sustav trgovanja emisijskim jedinicama u međunarodnom zračnom prostoru ćemo odustati samo ako je to dovoljno E, optimistično. Ako regionalne scheme valja isključivati, ako ICAO želi da se isključe regionalne scheme, onda imamo zaista velik problem. Hvala lijepa, gospodine Lize. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Klimatski problem zaista treba međunarodne rješenje i želio bih se na prvom mjestu zahvaliti svima koji su i u okviru komisije i u državama članicama, a i kod nas u parlamentu koji su bili u Montrealu, e, koji se nastoje da dođe do ovog međunarodnog rješenja. Mislim da je to dobar znak da i sama industrija, zrakoplovna industrija, ima zapravo jedan ambiciozan plan e, Podsjetimo da su sami podsjetili da do 2050. godine žele smanjiti 50% emisija. S obzirom da želimo ovo međunarodno rješenje, zajedničko rješenje, mi kao Europska unija i ono zakonodavstvo koje smo mi donijeli i koje smo zaustavili, ETS nije e, obuhvatio zrakoplovstvo, već samo one letove unutar Europske unije. Mislim da je izuzetno važno da se postojeće zakonodavstvo ukoliko je ne promijenimo, to znači da postojeće zakonodavstvo iduće godine imamo punu primjenu i u samom zakonodavstvu imamo i uputo na to da nećemo u cijelosti primjenjivati zakonodavstvo na međunarodne letove ukoliko bismo imali u okviru ICAO-a za eh, jedno rješenje koje bi bilo prihvatljivo. I sada su Judy Gerling i bandi pokazali što je to. Nas to nije smanjenje, zaista nije riječ o smanjenju, to čak nije ni to nije ni prikaz e, onoga što je ICA e, kazala, to je neutralni rast, to znači da bi rast u budućnosti imao svoj e, gornju granicu, to se neće dogoditi i to sigurno se neće dogoditi od 2020. godine, to je zabrinjavajuće. A isto tako i da kvaliteta ovih offseta nije regulirana, mi u Europskom parlamentu imamo zakonodavstvo gdje smo za ukupnu ostalu industriji offsete ukinuli čeličan ne smiju to više činiti e, kako bi ispunili svoje klimatske uvjete, a evo ovo je sad jedino rješenje, kažu, za zakoplavstvo. Upravo sa ovim pristupom kompenzacijskih mehanizama offseta mi imamo loša rješenja. Moj predstavnik iz Njemačke na jednoj prethodnih e, sastanaka, a što nije bila pozicija Njemačke niti Evropske unije, ja sam to u uredu kancelarke istaknuo, to je bilo jedno individualno mišljenje njemačkog predsjednika, ali mislim da i predstavnik komisiji govori o riječju pilot faza. Pa kada pogledamo čitavu situaciju i kada pogledamo ono što se dogodilo nakon Pariza i u našoj industriji, e, onda smo zaista vrlo ambiciozni. E, naše čeličane su pod velikim pritiskom, mi kao EPP smo dali amandmane kako bismo ove energetsko intenzivne industrije mogle dobiti malo daha u svom poslovanju, međutim sve ovo je izuzetno ambiciozno. Međutim, ono što se raspravlja unutar ICO je apsolutno neambiciozno. I u ovoj fazi govoriti sada o pilot fazi i taj njemački predstavnik je kazao da je inženjer i kao inženjer na neki način voli ovako pilot faze. Ali dozvolite mi jednu drugačiju sluku. Kada je riječ o zaštiti klime ne možemo stvar svesti na raspravu, jer e, svjetska zajednica je odlučila i dogovorila se da se poduzmu konkretne korake. Svaki inženjer i svaki koji odgovara za zrakoplovnu industriju, svako bismo optužili da kada bi zrakoplov e, prijetilo da padne s neba. Međutim, ako bi zrakoplov pao, to je nešto vrlo rizično. Međutim, kada je Pariški sporazum kao takav, isto tako imamo jednu tešku situaciju, ne smijemo više eksperimentirati, moramo donositi konkretne e, odluke. I zbog toga ova riječ pilot faza, mislim da je to zaista zastrašujuće. I ono što ste vi rekli, da smo i mi u Europskoj uniji to učinili, ali dozvolite da podsjetim, to je bilo 2005. godine. Tada smo započeli, a ono što danas tražimo od naše industrije daleko je udaljeno od te pilot faze i ne možemo u zrakoplovnoj industriji govoriti o istoj situaciji kao prije 15 godina. Usprkos svemu, nemamo opciju u ovom trenutku da Europska unija može e, e, odbiti međunarodni sporazum. Moramo pokušati u idućih nekoliko tjedana učiniti sve što je u našoj moći. Svaki međunarodni sporazum je bolji od nikakvog međunarodnog sporazuma. Postoji jedan E, jedna glavna točka u svemu tome. Ukoliko u Montrealu bi se odlučilo da ćemo vlastiti ETS nećemo primjenjivati na zrakoplovstvo, tada zapravo prestaje svaka šala. Postoji obvezujuće zakonodavstvo i ne mogu zamisliti da Europska unija, ovaj parlament i ovaj odbor bi odlučio da u tako slabom sporazumu odustane od vlastite ETS, da na neki način odustane u cijelosti od njega unutar Europske unije, a i unutar klubova zastupnika smo dali amandmane e, vezano uz izvješće Duncan, i želimo biti još ambiciozniji kako bismo i čeličanama, a i ostalim industrijama mogli e, fer pomoć, pružiti ruku. Naravno, unutar Europske unije nema nikakvih namjera da ovo zaustavimo i moramo vidjeti što je onaj izvorni e, zakonske odredbe ova prelazna faza u kojoj ICAO je do 2020. 2027. ništa se nije dogodilo. To će biti zaista škakljivo pitanje i ako Europska komisija ili članice koje su pregovarale o Montrealu potpišu neki sporazum koji postojeće zakonodavstvo u Europskoj uniji učini nemogućim, onda je to kršenje pravne norme i teško kršenje pravne norme. Vjerujem da je komisija svjesna toga. Ovo je zakonodavni okvir i komisija mora e, braniti ova zakonska rješenja. Pitanje koje želim postaviti, je li to jasno komisije i da li ste to prenijeli kao e, signal i da li ćete to prenijeti kao signal u Montrealu? Hvala lijepa. Sada gospodin Rekaut. Hvala. Hvala e, kolegama što su bili tako ljubazni i onda ne moram ja biti ljubazan, jer zaista uvodno izjava je šokantna ako ja čujem da ono što je komisija iznijela, pa to gotovo zvuči kao da je to glasnogovornik ICAO. Ja sam mislio da mi govorimo sa Europskom komisijom. Zaista, kada je riječ da postoji čitav niz mjera, to je ICAO svaki puta ističe kada dođemo u Montreal, da daista postoje nekakve buduće tehnologije za biogoriva i za što će biti uskoro gotovo spremno. To je lijepo razgovarati, ali to je sve razgovor u budućnosti. Imamo CO2 standard standard. zapravo ste kazati da će od 2027. godine nadalje to znači da u idućih deset godina se neće ništa dogoditi, a i teško da će se nešto dogoditi nakon toga. Airbus i Boeing 90% postojećih zrakoplova već mogu ispuniti pojem pojam učinkovitosti. Da li će se to dogoditi u budućnosti? Svi nadamo se da dolazi do tehnoloških rješenja i da će ovo utjecati na klimatsku politiku. U tom smislu da postoji čitav niz e, paketa paket mjera, no međutim taj paket nema ništa substancionalno u sebe i zbog toga Global MBM, globalno tržišno usmjerene mjere je bila izuzetno važna mjera i još uvijek jest, ja se nadam. Koliko se ja mogu sjetiti, uvijek smo kao Europa kazali da bi se to trebalo dogoditi od 2021. godine točka. Sada odjednom komisija nešto govori o tome, pa eto, imali smo i pilot fazu za ETS prije deset godina, svijet se promijenio i ako sada još govorimo o pilot fazama, kako je to divno, wow, da li je to zaista mišljenje komisije, jesu vama oprali mozgove u Montrealu? Nemojte govoriti o tome. Mi znamo kako ETS funkcionira. Kina pilot projekte upravo sada ima u ETS području. Nemojmo govoriti o pilot projektima i pilot fazama za pet godina. Vi ste kazali da je uvijek bila točka da ćemo imati jedan uvodna faza, ali ono što sada govorim je dobrovoljna schema do 2027. godine, a od 2027. bi još uvijek bilo mogućnosti izuzetatak, koji izuzeci se još trebaju raspraviti, što znači uvodna faza će početi 2027. Mi govorimo o globalnom tržišnom usmjerenoj mjeri 2027 i onda uvodni mehanizam. To je izuzetno velik otklon od onog što smo mi kazali, a to je apsolutno neprihvatljivo. Gdje je Europska komisija, gdje se tu događa bilo što pozitivno? Ovo zvuči kao da Europska unija će ovo progutati u Montrealu i to u rujnu i listopadu. Mislim da je to šokantno. Mislim da je to zaista šokantno jer sve dajemo e, u ruke e, besplatno, odnosno odustajemo od svega što smo mi smo kazali 2021. globalno tržišno usmjerne mjere globalni do 2021. da možda to nije bio mogućnosti da se svi uključe, ali smo htjeli znati koji su to. To je rasprava koju moramo voditi, ali ono što sad čujem da Europska komisija sve to naprosto prepustila i sad idemo u Bratislavu gdje ćemo, nadajmo se da će druge države biti moguće uvjeriti na dobrovoljnu osnovi uključiti se u program. To nije naša polazna točka i zbog toga zaista Peter je vrlo ljubazan, da ne bismo trebali blokirati, ali zašto bismo trebali reći da uistinu ako nas povrh svega toga nisu još dozvoljene ni ove regionalne scheme, oprosti Europske unije, oprosti Europska komisija. Morali smo pustiti svoj glas dosta smo udalje od onog što smo čuli jutros, jer Montreal, izvješće za novinstvo i sve ono što čujemo iz Montreala, nadam se da Europska komisija ima još vlastitu liniju komunikacije, a možda, ja bih vam preporučio da to učinite u Montrealu, ja se nadam da ću moći ići u Montreal, veselim se tom odlasku i kao što mi kao političari se moramo prilagoditi recimo nekoj drugoj vrsti diplomacije. Međutim, ja ću svakako svoj glas e, dozvoliti da se čuje i Julie Čuli, vrlo dobro utječe na mene, ali ostajemo na polazištima. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. hvala. Hvala lijepa. Ovo je izuzetno interesantna rasprava. Moram vam isto tako kazati i naglasiti i moram istaknuti da sam na neki način bila kontaktiran od nizozemskih predstavnika industrije zrakoplovstva i čula sam sve što njih brine. Mi doduste govorimo o normama e, za emisiju, međutim riječ je isto tako i zaštita vlastitog zrakoplovnog prostora. O tome će biti riječ. U ponedjeljak smo govorili o poljoprivrednicima, ali ne smijemo zaboraviti da i ovdje imamo jedan važan sektor pred nama koji je važan za Europu. Možda bi netko mogao kazati nešto pozitivno s tim u vezi i sve one kritike koje sam čula i koje su upućene. Sve ono što u ovom trenutku unutar Europe imamo od letova i koje se ubraju u ETS, zrakoplovstvo se boji i industrija se boji da bismo sada ove velike zrakoplovne kompanije na e, međunarodnoj razini mogle koncentrirati sa svojim sjedištima gdje zapravo ne postoji nikakav utjecaj na ICAO. Postoje bojazni da će doći do pomicanja samih centara, samih e, gubitaka tržišnih udjela koje bi išli zrakoplovnim kompanijama izvan Europske unije. Kina, Dubaj. Naravno da sam za zaštitu okoliša, to sam i potpisala, ali želim ostati potpuno realistična. Želim čuti kako je to planirano u budućnosti. Thank you very much. Najviše hvala. Sad ćemo preći na Ozbilj zastupnici, a sada predajem riječ komisiji da nam pruži neke odgovore. Najlepša hvala predsjedavajući i hvala uvaženim zastupnicima na komentarima i pitanjima i na izravnosti što doista cijenim jer nam to pruža dodatnog mesa za ovu argumentaciju koju želimo izgraditi i budite sigurni da činimo sve što je u našim mogućnostima da izvučemo najbolje iz ove situacije. Mi smo doista svjesni opasnosti. Kao što rekoh, vremenski rokovi mehanizma nisu fiksirani. Europska unija je htjela da taj mehanizam započne 2021. godine, no također moramo biti znati da mi nismo sami te da i dalje inzistiramo na tome da ova schema bude obvezujuća što je primoguće. No, u međunarodnom kontekstu moramo znati da su ovo pregovori, tu su i drugi partneri te od ključnog značaja da ukoliko želimo imati međunarodnu schemu, da imamo tu i Kinu i afričke zemlje koje će se priključiti. Moramo sve to uzeti u obzir i biti svjesni da su to pregovori. Dakle, budite sigurni da mi pregovaramo i da ćemo kao pregovarači ostvariti najbolje moguće rezultate i isto to vrijedi i za regionalne scheme. I to sam savršeno jasno i glasno čuo kada se govori o europskim eh, europskom eh, schemom trgovine ugljikom i tijesom to smo doista savršeno jasno i glasno čuli i to je uvijek bilo u središtu naših prioriteta i to je nešto na čemu insistiramo u okviru pregovora. No želimo vas podsjetiti na ugovoru Europske unije u Mi smo promatrači, a države članice su članovi. Dakle, mi blisko surađujemo s njima. Europska, Europa ima dosta jedinstveno stavove, no moramo biti ujedinjeni kako bismo instirali na europskim ciljima i na viskim ambicijama koje želimo stvariti. Mi ciljamo na globalni mehanizam koji će pokriti sve glavne e, zrakoplovne industrije, odnosno države, no kada se poslije pitanje o procentima, onda u ovom trenutku to je sve dosta krhko i pregovori su u tijeku. To treba znati i sve to ovisi o broju i državama koje će se uključiti u to. Dakle, ja ne želim spekulirati, cilj je imati što veću zaštitu okoliša koja je moguća u ovakvom kontekstu. No pitanje koje se postavlja, jedno pitanje postavljeno SAD-u i da li inzistiraju na ekskluzivnosti. Mislim da smo vodili dosta dobar rasprave s SAD-om tijekom zadnjih mjeseci i da smo stvarali dobar sporazum, odnosno suglasnost o stavima jednih i drugih i mislimo da u okviru tog te dobre suradnje, ta dobra suradnja treba i dalje nastaviti i mislim da trenutne formulacije koje postoje u rezoluciji su prihvatljive za nas kako bismo nastavili rad na ovoj internoj schemi. Postavljena su brojna pitanja o kreditima mi smo doista svjesni od toga. Zadnja rezolucija govori o novim kreditima. Naravno, Europska unija bi žela da Ujedinjeni narodi validiraju te kredite, to je savršeno jasno izneseno. No, rad na tim, eh, na prihvatljivost tih kredita još je u tijeku i o tome će se raspravljati na skupštini. Ja sam to već čekao u uvodnom izlaganju. To je rad koji će morati nastaviti i nakon zaključenja ove glavne skupštine. Za nas je savršeno to jasno. Mi želimo da vidjeni narodi to potvrde, te kredite i to će biti jedan od naših čvrstih stavova koje ćemo zauzeti i nakon održanja opće skupštine. Pitanje o e, reviziji. Pa i mi, smo, i mi smo to stavili u nacrtu rezolucije, no kao što rekao, to je rad u tijeku. Dakle, trebamo imati čvrst e, postupak revizije koji će biti u što je više moguće u skladu s onim što mi očekujemo od toga, no opet e, sve pojedinosti, e, evidencija i ostale stvari, to je nešto što će biti napravljeno naknadno, tako da ćemo trebati i dalje raditi nekim od tih stvari. Kada je riječ o nekim drugim stvarima, dakle, kao što je pilot faza. Čujte, pilot faza je kovanica koja se koristi i to možda semantički nije baš najsretniji izbor. No ono što je za nas važno sada jeste imati što veći broj zemalja koji će biti pokriveni ovim i kako god mi zvali tu schemu. Kao što sam rekao već ranije, stav EU unije jeste da mi želimo 2021. godine imati obvezujuću schemu i radili smo doista napravo kako bismo to ostvarili, no kao što sam rekao ranije, postoje tu i druge zemlje koje trebaju, s kojima treba pregovarati. Mi nismo sami, no mi ni na koji način nismo promijenili svoje ambicije, no u svakom slučaju to nije nešto što e, će se po svemu sudeći dogoditi na temelju trenutne situacije, no kao što sam rekao, ovo je doista rad u tijeku i ne želim prejudicirati rezultate, ishode. No, u svakom slučaju vam želim iznijeti ovdje pregled situacije, kako stojimo sa, s tim i što se trenutno dešava u narednim tjednima i o čemu će se raspravljati kakva je situacija na toj e, skupštini koja će se održati za, kroz manje od mjesec dana. Također želim reći da je suradnja s partnerima od ključnog značaja. Doista, kad imamo neku schemu u kojoj postoji mogućnost optina, naš cilj mora biti zajamčiti što veće pokriće i imati ključne nacije za zrakoplovnu industriju koja će sudjelovati u tome i na taj način ćemo moći povećati cjelokupnu pokrivenost ovom schemom i to je dio našeg e, trenutnog e, rada. Dakle, a da, tu je i pitanje narušavanja tržnog natjecanja, kako stvari trenutno stoje, ne čini nam se da će doći do narušavanja tržišta, no naravno mi ćemo to nadzirati i razgovarati o tome s partnerima i državama članicama kako bi se to provjerilo, da li ima dodatnih e, tvrdnji ili elemenata koji bi tako što potkrepljivali, no kako stvari sada stoje, ne vidimo ništa što ide u tom smjeru. No, već sam ranije rekao, s obzirom da želimo imati ključne države i zrakoplovne avijacije od samog početka ove scheme, onda svi sva važna međunarodna čvorišta moraju također biti pokrivena pokrivena ovom schemom od samog početka te scheme. Evo, mislim da sam pokušao odgovoriti na razna pitanja koja su postavljena. Onda također je postavljeno pitanje o tome kada ćemo moći dobiti rezultate sastanka Skupštine IKA. Mi očekujemo da će to biti objavljeno jako brzo na stranci IKAO-a, nadam se danas, taj sastanak je održan petak, mi smo očekivali da ćemo to dobiti i ranije, no u svakom slučaju nadamo se da će to biti napravljeno tijekom ovog tjedna i svakako neće biti cenzuriranog teksta, tako da se nadam da ćemo to dobiti od ikao a eto, najkasnije narednih 24 sata, barem se nadam, a onda ćemo vidjeti, da to će biti nacrt, a onda ćemo vidjeti kakav će biti konačni tekst nakon eh, sastanka vijeća. Dakle, savršeno mi je jasno stav, jasan mi je stav jednih i drugih, jasno mi je da E, globalno tržišno usmjerene mjere moraju biti ambiciozne i doista budite sigurni da ćemo raditi u tom smjeru i ja vas želim izdjeti na tome da su ovo doista kompleksna međunarodni pregovori i iz toga svjesni naravno i moramo uložiti veliki napor da imamo smislen ishod ovoga svega jer neuspjeh uopće nije nešto što se smije uzimati u obzir i to bi bila to bi trebala biti druga velika međunarodna schema zašto okoliša i ona mora biti što je više moguće ambiciozna. I mi ćemo raditi s tim ciljem na umu. Najviše hvala. Hvala vama na odgovorima. Možemo se preći na sljedeću točku dnevnom redu. Tu se radi o strategiji zrakoplovstva za Europu. Radi se o mišljenju gospodina Canija, izvjestitelj za odbor za transport. Odmah predajem riječ izvjestitelju, izvolite. Najpša hvala. Uvaženi kolege, kao što ste vjerojatno svi toga svjesni, nacrt mišljenja jako je ograničen što se tiče broja znakova i kao takav u ovom svom nacrtu ja sam se nastojao usredotočiti na najključnije elemente koji se tiču zrakoplovstva iz eh, točke gledišta zaštite okoliša. Tu imamo dakle razne CO2 koje se predviđaju u zrakoplovstvu i potrebu uspostave globalnih eh, tržno usmjerenih mjera. Imajući to na umu, ja vas molim da razmatrate ovaj nacrt kao polazište nečeg danjeg i veselim se vašim komentarima i amandmanima. Istovremeno želim i sam predstaviti neke konkretne elemente sa dodatnim amandmanima. Europska zrakoplovna strategija velika je tema koja ima velik utjecaj na okoliš. Nažalost, međunarodno zrakoplovstvo se ne spominje u Pariškom sporazumu, no moramo primiti na znanje da se pariški ciljevi ne može ostvariti bez doprinosa zrakoplovstva. Emisiji samog zrakoplovstva trebaju biti 7 puta veće 2050. nego što je to slučaj bio 1990. usprkos činjenici što svaka nova generacija letjelica smanjuje svoje emisije za 15 do 20%. Stoga, održivi razvoj ovog sektora je potreban kako bi se izbjeglo pogoršanje cena na okoliš kao što su klimatske promjene. Zagađenje zraka, stratosfere, puka. Sustav e, trgovine emisijama ima za cilj bor protiv klimatskih e, e, promjena i smanjiti zagađenje. Moramo uputiti jasnu poruku nadležnom odboru za transport, a isto tako i komisiji te građanima sektoru istraživanja i razvoja korisnicima biogoriva i poljoprivrednom sektoru i uporabi bespilotnih e, letjelica. Dakle, u skladu s postupcima odbor za poljoprivredu nije, od njega nije traženo da napravi svoje mišljenje, tako da molim nekog od kolega ili bilo koga tko se bavi poljoprivrednim pitanjima na ovaj onaj način da iznese svoje mišljenje o tome u ovom izvješću. Dakle, bez istraživanja i razvoja, poboljšanje u sektoru drakoplovstva je nezamisliv. Stoga sam doista uvjeren da moramo i dalje istraživati taj sektor. I konačno, predsjedavajući, ne smijemo zaboraviti i aspekt zaštite potrošača, jer postoji potreba da se dodatno smanje e, smanje administrativno opterećenje, no moramo i zaštiti potrošače. Kolega, dopustite da stanemo ovdje na trenutak, jer posjećam da se ovdje radi o tek, ovdje se tek radi o prvoj raspravi. Ja se veselim vašim prijedlozima, sugestijama, mladima i suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Najviše hvala. Hvala vama. Sada u ime gospodina Petričela, gospođa Gardini. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo gospodin Patricello mi je ostavio svoje eh, evo, napomene. On se ispričava što ne može biti danas ovdje, ali je jako revno radio na ovom izvješću i to kao i svi zajedno koji su radili na tome zbog razloga koji su već prije mene eh, objašnjeni. Dragi kolege, zrakoplovstvo za Europsku uniju eh, predstavlja veliki pokretač za gospodarski rast, za stvaranje novih radnih mjesta, te ima temeljnu ulogu u gospodarstvu Europske unije. Taj zračni sektor e, zapošljava gotovo 2 milijuna osoba na našem kontinentu i ima gospodarsku težinu koja je jednaka 210 milijardi eura. U posljednjih 20 godina liberalizacija unutarnjih tržišta e, zračnih usluga koje, su, koje je provedeno u Europskoj uniji, te također veliki porast potražnje su odredili razvoj e, tog sektora zračnog prometa u Europskoj uniji, te su pokazali da postoji i naznake za dodatni rast. I <clears throat> Pretpostavlja se da će 2035. godine zračni promet doseći 14,4 milijuna letova, a to je 50% više u odnosu na 2012. godinu. Iz tog razloga europska strategija kada je riječ o zrakoplovstvu koja će omogućiti tom sektoru da se još više poboljša kad je riječ o učinkovitosti i konkurentnosti, to je temeljna inicijativa kako bismo pokrenuli europsko gospodarstvo, i njegov rast, kako bismo jačali industrijsku bazu te kako bismo doprinijeli globalnom e, vodstvu vođstvu Europske unije. E, to je jaki sektor koji također e, potvrđuje i napred, naprednu tehnologiju Europe ka održivom zrakoplovstvu. To nam daje prednosti ne samo za tvrtke, nego također i za evropske građane. Njima nudi veću mogućnost veza sa ostatkom svijeta i to po povoljnim cijenama i po višim razinama sigurnosti. Iz tog, razgovo, iz tog razloga ja pozdravljam ovaj prijedlog kolege Canija koji bez sumnje im ide u pravom smjeru. Ja sam siguran da zahvaljujući e, današnjoj raspravi i dodatnim e, amandmanima koje ćemo zajedno sa kolegama pokušati ugraditi u ovaj tekst i to u okviru amandmana u predviđenom roku, da ćemo te pregovore dovesti e, do kraja kroz jedan zajednički i ambiciozan dogovor. Ja sam ovo spreman pružiti danje svoje potpore odboru za promet. Hvala. A sada gospodin Dorkman. Tak, øh, kære formand Zahvaljujem. Hvala gospodine predsjedniče, hvala e, izvjestiteljima e, na ovom izvješću. Zrakoplovstvo i zračni promet e, u Europi stoji pred velikim izazovima što se tiče i CO2 emisija, prava putnika, preopterećenost zračnog prostora, sigurnost zračnog prometa, neki putnici smatraju da je to čisto šikaniranje, jer predugo traje sve skupa kibernetička sigurnost i kibernetički napad. I zbog toga je uistinu važno imati jednu nadređenu strategiju. Danas se bavimo pitanjima koje se tiču e, okolišnog segmenta Čudesne su okolnosti da upravo zračni promet je izuzet iz eh, Pariškog sporazuma. Neke branše i neki sektori su na neki način pod sve većim pritiskom eh, zbog eh, mjera za zaštitu okoliša i zbog čega se ovoj industriji uvijek iznova dozvoljava izuzetak. Jer ova industrija i branša zapravo stoji iza enormne emisije CO2. Letovi su postali izuzetno jeftini. Veselim se e, dobrom izvješću i pratit ću ovu raspravu i nadalje. Thank hvala. Gospodin Eichhout. Da, nakon prethodne teme ovaj put ću biti kratak, no želim se zahvaliti izvjestitelju jer doista mislim da imajući na umu ograničenja broj riječi koje se mogu upotrijebiti u izvješću, vi ste tu ukazali na sve teme na koje treba ukazati, tako da jedina stvar koja ćemo mi učiniti u našim amandmanima jeste dopuniti sve teme koje ste već e, pokrenuli. Mislim da je važno govoriti o jedinstvenom europskom nebu, jer to je važno i za zaštitu okoliša. Mi ćemo također uložiti neke amandmane koji se ne tiču samo CO2, jer e, nije jedino problem CO2 kada se govori o zrakoplovstvu, vi to kažete, ali mi ćemo to samo dopuniti, to je sigurno. I jedna važna stvar jest e, kada spominjete kad kažete da ćemo nastaviti sa vlastitim ITS-em e, dok se ne pojavi globalni e, globalno tržišno usmjerene mjere, jer mislim da to treba reformulirati, jer ne bi trebalo reći ako postoji e, globalno tržišno usmjerene mjere. Ne, ja mislim da treba staviti, spomenuti učinkovite globalne tržišno usmjerene mjere u kojima trenutno i kao rasprave. Dakle, evo to ste neke, e, neke dopune koje možete očekivati s naše strane. Hvala. U svakom slučaju podržavamo vaše izvješće. Hvala vama, gospodine Fronte, izvolite. Ne? Gospođa Grostet, izvolite. Hvala, predsjedniče. Dokument koji nam je Europska komisija predstavila može se djelovati čvrstom bazom koja omogućuje da se smanji utjecaj na okoliš zrakoplovnog sektora i istovremeno da održava njegovu konkurentnost, jer u tome jest problem. Treba očuvati milijune radnih mjesta koje u Europi predstavlja zrakoplovni sektor. To je u sastavu jednog važnog stupa europskog gospodarstva i trebamo pomoći kako bi bolje uzeli u obzir aspekt okoliša. To je već rečeno. Mislim da treba osobito inzistirati na podršci koju treba pružiti uspostavi jedinstvenog europskog neba te istraživačkom projektu CESAR o upravljanju zračnog prometa, jer optimizirajući promet, smanjujući kašnjenja, ćemo ostvariti smanjenje emisija CO2 i otisak CO2 svakog leta. Dakle, doista nam je stoga potreban, potrebno to jedinstveno europsko nebo i ubrzati uspostavu programa CESAR. I za kraj želim reći da podrška istraživačkom radu u zrakoplovnom e, sektoru je od osobitog značaja jer sam uvjerena da doista treba djelovati na samom izvoru emisija stakleničkih plinova, što znači podržati sve napore koje želi uložiti sektor e, zrakoplovstva kako bi se poboljšalo kvalitetu zrakoplovnih aviona. Hvala. Hvala vama. Sada možemo saslušati gospođu Forni, predstavnicu komisije. Zahvaljujem predsjedatelju. Najviše hvala predsjedniče. Želim zahvaliti i odboru ENVI. Europska komisija je jako zadovoljna što eh, odbor NV eh, na ovakav način raspravlja ovim jako važnim temama o, o Agenciji za europsko zrakoplovstvo koju je predložila komisija i vidimo sa zadovoljstvom da su članovi ovog odbora analiziraju kako to djeluje na gospodarstvo Europske unije i zašto okoliša. To je bila prva točka komunikacije komisije i, i dalje je to jedna od najvažnijih točaka na kojima želimo danas investirati. Veselimo se daljem razvoju ovog teksta. I najviše vam hvala. Thank you very much. I... Najljepša vam hvala. A sada ćemo saslušati zaključne opaske izvjestelja. Najljepša hvala. Vjerujem da nije bilo nikakvih e, doista kontroverznih tema ovdje. Mislim da je posjećenost e, radu svih naših e, kolega, osobito zvjestelja u Sjeni, doista vidljiva. Stoga ću se zadovoljstvom primiti sve komentare koje imate i veselim se radu izradi što boljeg izvješća. Hvala vama samo želim postati na rokove. Dakle, rokovi za amandmane su 6. rujna, 29. glasamo rujna na odboru TRAN, 29. 11. na Enviju i u, na plenarnoj u prosincu. Sad prelazimo sljedeću točku dnevnog reda se radi o predlogu odluke vijeća o sklapanju ime Europske unije Pariškog sporazuma donesenog u sklopu okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Imaćemo sada zajedničku raspravu. O e, ovoj temi i konferenciji UN o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. godine COP22 u Marakešu, Maroku i najprije predajem Najprije u svojstvu izvjestitelja e, započinjemo kao izvjestitelj točke osme i prelazimo talijanski. Moram vas podsjetiti da sporazum iz Pariza zapravo je povijesni dokument od vrlo važne velike važnosti kada govorimo o borbi protiv klimatskih promjena. On predstavlja vrlo ambiciozan i e, učinkovit i uravnotežen sporazum koji je pravno obvezujuć. Europska unija je odigrala ključnu ulogu u postizanju tog sporazuma. Evo, sada ću samo sažeti, iako su već ti podaci poznati svima. Svi znaju oko čega smo se sporazumjeli. Dakle, dugoročni cilj da se održi e, globalno zagrijavanje ispod dva stupnja Celzijusa u, e, u odnosu na preindustrijsko doba Također, trebali bismo uvesti i dinamični mehanizam koji će moći ojačati tu ambiciju kroz vrijeme za još veće smanjenje i kako bismo mogli imati globalnu uravnoteženost emisija i prije svega Riječ je o e, sve većem broju nacija koje će sudjelovati u tom sporazumu, što je stvarna novost u odnosu na prethodne sporazume. možemo reći da je taj pariški e, sporazum obuhvatio sve velike zemlje koje su e, najveći onečišćivači, a ne samo dio njih kao što je to prije bio slučaj. Danas se ovdje bavimo, znači, pitanjem ratificiranja Pariškog sporazuma. I mm, evo, taj sporazum zapravo su potpisali Komisija i Vijeće u ime Europske unije i svaka od 28 država članica je tijekom te svečane ceremonije koja je održana u Njujorku 2016. 22. travnja. E, Pariški sporazum će stupiti na snagu od 30. dana nakon datuma, nakon što bar 50 55% e, e, znači 55%, 55 članica potpišu taj sporazum, notificiraju taj sporazum i riječ je o 55% procijenjenih ukupnih globalnih emisija E, na, znači, koje, na koje otpada najmanje toliko e, emisija. Do sada je 178 država potpisalo, a 26 država je e, zapravo pokrenulo instrumente za ratifikaciju. Dakle, to je proces koji je dosta lagan, polagan, ali ipak ide naprijed. U Europskoj uniji tri zemlje su dovršile taj postupak ratifikacije, to su Francuska, Mađarska i Austrija ali još uvijek e, to e, nisu napravili ostali očekujući druge zemlje i e, cjelokupnu Europsku uniju kao cilinu. Dakle, Znači, što se tiče e, ovih e, koji su do sada započeli proces ratifikacije, riječ je o samo jednom e, postotku tih globalnih emisija, a to su male znači, države koje nisu baš pretjerni zagađivači, znači to su Norveška, Peru, Kamerun i Sjeverna Koreja i vjerujemo da bismo mi, ako želimo da do kraja 2016. godine Pariški sporazum stupi na snagu, onda se moramo aktivirati u tom smjeru. E, to ne može stupiti na snagu bez Europske unije. Moramo uzeti u obzir, znači vodeću ulogu Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena i zato smatramo da je potrebno pozvati vijeće i pojedine države članice da usvoje sve potrebne mjere kako bi se dovršio taj postupak ratifikacije Europske unije i na razini svih nacija do kraja 2016. godine. U Europskoj uniji znamo da su zapravo 6.3.2015. E, godine e, naše velike ekonomije e, doprinjele sa prihvaćanjem obveze na nacionalnoj razini i one su se obavezale da će to ostvariti do 1. listopada 2016. godine. Dakle, kada govorimo o stakleničkim plinova, plinovima želimo za 40% to smanjiti do 2030. godine. E, Cilje, e, da bismo ostvarili taj cilj, moramo ratificirati sve te sporazume koji su doneseni u okviru UNFCCA e, i također to se tiče ne samo nacionalnih, znači zemlja nacija članica, nego i cjelokupne Europske unije, kako bismo sudjelovali u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. E, znate i vi sami slažete se sa mnom da je jedan od temeljnih prioriteta Evropske unije stupanje na snagu Pariškog sporazuma i zato e, upućujem svoj apel vijeću da poduzmu sve potrebne mjere kako bi definirali svoj stav i kako bi se sporazum iz Pariza mogao što prije ratificirati e, te kako bi se to uskladilo sa paralelnim procesima ratifikacije na pojedinim nacionalnim razinama ono što nama treba, a to je da se taj cijeli proces dovrši do kraja 2016. godine. Sada ćemo otvoriti zajedničku raspravu vezano uz točku 8 i 9 i sada bih odmah dao riječ kolegama koji su su izvjestitelji, e, e, odnosno ko sponzori i izvjestitelji u sjeni. Oni su e, također i e, ko sponzori e, e, izvješća koje se tiče kopa sastanka COP22 u Marakešu u Moroku. Izvolite. Žil izvolite. Predsjedavajući, najviše hvala. Kao što ste podsjetili preko i trenutak, devet mjeseci nakon COP21 održanog u Parizu, krajnje vrijeme da Evropska unija i države članice pređu s riječi na dijela susju izvjestelja za ovu našu rezoluciju o konferenciju klimatskim promjenama COP21. Uviđam da kašnjenje u fazi nacionalnih ratifikacija je nešto što nas doista zabrinjava, tim prije što u određenom broju država članica Europske unije postoje zakonodavstva koja su na snazi koja ne idu u pravom smjeru iako su njihove vlade obećale nešto drugo. A tu se ne radi o najmanje značajnim e, državama članicama Europske unije, tu mislim konkretno na one zemlje koje još uvijek ne uspijevaju dati vremenski izražene rokove kada će se odreći, odnosno kada će napustiti elektrane koje funkcioniraju na ugljen, koje doista proizvode velike količine CO2. Da, kao što ste rekli, predsjedniče, treba nam 20, barem 25 e, država članica koje će to ratificirati, odnosno 26, e, vi ste spomenuli 26 država članica koje predstavljaju manje od 2% svjetskih emisija stakleničkih plinova. Dakle, stvar je hitna i važno je da prije COP22 u Marakešu, dakle 7. studenog, da čita taj svijet koji se mobilizirao u Parizu, da pređe srećena dijela i nije normalno što pet najvećih proizvođača CO2, Kina, SAD, Indija, Rusija i Europska unija, da to nisu ratificirali još. I s tim u vezi ja ću uložiti jedan amandman u okviru ove rezolucije s ciljem da Europska unija kao tako ratificira sporazum iz Pariza, te da ne čeka da sve članice Europske unije to pojedinačno naprave. Jučer sam razgovarao s predsjednicom COP21, Seglen Royal, e, putem telefona i rekla mi je da pravno gledajući nije potrebno čekati odluku o ratificiranju država članica kako bi sama Europska unija to napravila. Stoga mislim da, kao što je to pri koji trenutak podsjetio predsjednik Lavija, mislim da trebamo i dalje biti ti pokretači ovog procesa mi, europske institucije, i na taj način pokazati primjer i tako ćemo imati tu rezoluciju koja će biti, ako se ne varam, eh, usvojena na prvom plenarnom zasjedanju u listopadu i na taj način eh, bi ta plenarna u listopadu mogla biti referentna plenarna sjednica kako bi Europsko vijeće onda moglo brzo donijeti odluku sukladno s Europskom komisijom i parlamentom. Ja sam uzred bude rečeno tražio predsjednika Martina Šulca da iskoristi tu prigodu, to plenarno zasjedanje, pozove e, gospođu Segudan Royal, predsjednicu COP21 i da nam se tom prigodom obrati predsjedniče. Također bih se htio javiti na temu ove druge rezolucije koja se tiče pripreme i COP22 Markešu. Tu je određen broj manmana koje, čiji smo supotpisnici, kolega Joe Leinen, koji ne može biti, nažalost, nazočan danas, i Simona Pana Fe i ja i osobito želim investirati na stvaranju inovativnih e, izvora financija kako bi se borilo protiv e, klimatskih promjena kao što je uspostava takse na e, financijske transakcije, zatim minimalna cijena za ugljične kvote i zatim cirkularno gospodarstvo i rad na obnovljivim izvorima energije, to su izazovi s kojima se trebamo suočiti kako bismo išli e, ka europskom društvu sa nisko, ugljično društvo, zatim tranzicija sa e, fosilnih goriva koje za cilj ima napuštanje fosilnih goriva, zatim četvrto e, smanjenje stakleničkih plinova u sektoru transporta i u poljoprivredi kako bi se stvarali ciljevi zadani za 2020. i 2030. Zatim konkretno konkretizacija obveza koje su države potpisnice preuzele da se stvori fond od 100 milijardi godišnje, zatim održivo gospodarstvo u zemljama razvoju, osobito u Africi, koji raspolažu velikim potencijalom za obnovljive energije koji trenutno nisu skorišteni, te konačno utjecaj klimatskih promjena na migraciju i e, usvajanje na međunarodnoj e, razini statusa klimatskih izbjeglica. Eto, to su po mom mišljenju sedam prioriteta koje, za koje zalažemo e, za COP22 u Marakešu. I što se nekih od tih prioriteta tiče, tu je isto tako i potreba da se omogući europski europski, Europ, uspostava europskog zakonodavstva u što kraćem mogućem roku, na primjer tijekom 2016. i 2017. godine. Hvala lijepa, Peter Lize. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, vezano uz ratifikaciju Pariškog sporazuma želio podupriti ono što je i Giovanni Lavija kazao, a isto tako i kod e, drugih klubova zahvaliti se što su se suglasili sa postupkom, što znači da predsjednik odbora će raditi ovo izvješće i time smo osigurali situaciju da ćemo imati preduvjete za ratifikaciju. Hvala isto tako svima onima koji pripomažu u tome. Što se tiče dakle Marakeša, gdje ja imam odgovornost e, u ime EPP-a, važno je da ova rezolucija bude široko konzenzualno prihvaćena u svim klubovama, ali isto tako i izvan našeg odbora. Svim kolegicama i kolegama koji isto tako e, zamolite da pogledaju one prijedloge koje ITRE donije, tamo su donijeti određeni prijedlozi i mislim da sve te prijedloge ITRE možemo poduprijeti i to bi na neki način na plenarnoj sjednici moglo e, olakšati prihvatljivost kad bismo preuzeli ove argumente. Pariz je bio izuzetno velik napredak, velik korak napred i to je bilo diplomatski vele uspjeh. E, sve ono što se tamo događalo i sve što je francusko predsjedništvo uspjelo, to je zaista za zadivljujuće. No, međutim, e, moramo biti potpuno svjesni situacije da sama nastojanja koja su se u Parizu dogodila nisu dovoljna kako bismo ostvarili cilj e, dva stupnja. Mislim da je to i ključno pitanje kako ćemo doći do ovog cilja, kako ćemo postići. Pomalo sam u jednoj nedvojbenoj e, situaciji da uopće razgovaramo o 1,5 pet stupnjeva taj cilj pak ostvariti. Međutim, ukoliko nismo još ni približno blizu dva stupnja, onda moramo prvo sagledati ovaj veliki cilj i ove konkretne mjere koje valja poduzeti. A sve ovo će funkcionirati samo ako ćemo imati zajedničko e, nastojanje i zajedničku snagu koju ćemo uložiti. Neće to biti dovoljno da to učini samo Europska unija. Europska unija mora biti spremna e, učiniti daleko više. Međutim, to će biti sve skupa potpuno neučinkovito, kako i politički, tako i klimatski, ako to ne usuglasimo sa ostalim partnerima. Naravno, moramo vidjeti što će se dogoditi nakon izbora u SAD-u sa Donaldom Trumpom sve će jako teško. ako gospođa Clinton pobjedi, onda bi zaista vrijedilo još jednom e, porazgovarati o svemu. U Kini se stvari pomiču u pozitivnom smjeru. Stoga bih eh, podupro sve one amandmane koje će eh, na neki način eh, podupreti ovaj međunarodni proces povećanje ciljeva od strane Europske unije, to će biti jako teško, a moramo vidjeti kako ćemo to sve skupa uklopiti u međunarodni okvir. Mi kao klub EPP mislimo da je važno da izbjegavamo curenje ugljika, carbon leakage i to uvijek moramo imati na umu i zbog toga jednako harmonizacija na međunarodnoj razini da se i ovo nastavi te isto tako jedan vješti, mješoviti instrumentari za suzbijanje negativnih trendova. Što se tiče kompromisnog prijedloga e, koje smo isto tako i prošle i pretprošle godine donijeli, sigurno da je od velike želje da imamo i pravni status i stvoranje pravnog statusa. Međutim, u ovom trenutku to će biti izuzetno teško da, eto, s obzirom da ne možemo sagledati sve moguće konsekvence. I zbog toga bih e, ovaj tekst koji imamo kao osnovu želio da zadržam i glavne e, stvari, odnosno e, podrupio amandman 171 koje je Judy Görling i koji još malo više naglašava. Međutim, tražiti sada zakonsko rješenje, to će dovesti na plenarnoj to komplikacije. Što se samog postupka tiče izrade ove rezolucije, postupak je pomalo nesretan, jer zato što smo vremenski pomalo u tjesnacu, možda bismo se mogli intenzivnije e, raspraviti o nekim kompromisnim prijedlozima, međutim, idućeg tjedna to neće biti moguće, E, što se roka tiče, vezano uz listu za glasovanje, vezano uz glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanje, e, to je sutra ili čak večeras je ovaj krajnji rok i moj bi prijedlog bio da to malo pomaknemo. Tek smo se vratili sa godišnjih odmora i vrlo kratkoročno je donijeta ovaj postavljanje roka i za toga bih zamolio i tajništvo i predsjedništvo da li bismo mogli pomaknuti ovaj rok do ponedjeljka kako bismo dobili šansu da eto vezano da li će biti odvojeno glasovanje ili po dijelovima, a to bi pak eh, moglo na neki način zamijeniti kompromisne prijedloge ako bi se stvari usuglasilo između klubova zastupnika. A do večeras to sigurno nećemo uspjeti. Na samom kraju još eh, jedna točka koja mi se čini jako važnom, a to je da EPP, i klub zastupnika EPP-a bi željela izbjeći curenje ugljika, međutim želimo isto tako i ambicioniranu klimatsku politiku. Imamo jedan zaključak našeg kluba koji smo izradili zajedno, Ivo Belet iz e, odbora ITRE, Želimo da se svakako u zgradarstvu, a isto tako i e, stanogradnji i industrijskoj izgradnji objekata se stvari pomaknu. A sigurno komisija koja će dati svoj prijedlog e, direktive za energetsku učinkovitost, e, kroz to bi se to moglo. Mi smo uvijek imali cilj energetske učinkovitosti 40%, a vijeće i komisije su na 27%. Sada je upravo dilema da su ove brojke zapravo jako udaljene jedna od druge. EPP većina ne može prihvatiti energetsku učinkovitost od 40%. Zbog toga je amandman 122 koju sam e, na neki način želio izraditi kao kompromis unutar naše kuće i gdje bi i druge institucije mogle pristupiti, odnosno e, na neki način odstupiti od 27% i ovu brojku povećati. Zbog toga bih vas molio da pogledate taj amandman 122 i da ga po mogućnosti poduprete. Kroz eh, povećanje energetske učinkovitosti imali bismo zaista jednu učinkovitu politiku zaštite klime, a isto tako bismo spriječili eh, seljenje industrijskih grana eh, što se tiče sanacije zgrada, to je nešto što je rast e, gospodarstva, to će stvoriti radna mjesta i nećemo imati jednu tešku raspravu o seljenju pojedinih industrija u druge krajeve. I to je bilo jako dobro da se evo razbiju ove e, pozicije, 27 je možda premalo, 40% za EPP i za ostale institucije čini se previsokom brojkom i zbog toga je kompromis minimalno 30%, uz perspektivu da se ide i na 40%. zaista bi me veselili kada bi kolegice i kolege mogle podupreti ovaj predloženi amandman. Hvala vam lijepa, a sada gospođo Gelling. Hvala gospodine predsjedniče, neću puno toga imati dodate. Mislim da smo svi suglasni e, vezano, e, vezano uz izvješće, vezano uz ratifikaciju samog Pariškog sporazuma. Ja znam iz vlastitog iskustva, iz moje države, e, a čini se da je to pomalo drugačija situacija. Međutim, u ovom trenutku mi ćemo ići napred po tom pitanju i želim podsjetiti, ako želite, Pogledajte našu klimatsku politiku u Ujedinjenoj kraljevini, ona je puno ambicioznija nego Pariški sporazum i tu ne bi trebalo zaista razloga da Ujedinjena kraljevina ne ratificira u jednom širom političkom kontekstu o kojem ne mogu govoriti. Što se tiče same teme e, i što se tiče samog e, ishoda to je institucionalno administrativni posao i ne znam da li ćemo to riješiti. I zbog toga bi e, zaista zainteresirano onome što je Žil kazao e, Royal gledano uz legalnost ratifikacija, a bez ratifikacije članice. Možda je to legalno, ali da li je to smisleno i da li je to svrsishodno? Mi bismo svakako trebali razmisliti o tome da parlament glasuje u, mi kao parlamentarci je zaista naša odgovornost i mi bismo to trebali nastaviti na tom putu i ne bismo trebali na neki način čekati ratifikaciju pojedinih zemalja ehm, s time da je ovaj historijski sporazum pod eh, eh, predsjedanjem velikih e, članica Europske unije i to je nešto što definira i naš posao. Međutim, dok u ovom trenutku kada nismo e, na neki način podijelili ova nastojanja, a možda je razumljivo da neke članice, pogotovo ove veće, ne žele potpisati dok ne vide koji su njihove vlastite E, dakle preuzete obaveze na nacionalnoj razini određeni doprinosi i zbog toga bi se apsolutno suglasila s vašim izvješćem mi bismo trebali e, potaknuti ratifikaciju, ali ne bi to trebali prevelika tema, jer to je nešto što nas dovodi u smjeru ili smo na neki način apsolutno za ovaj sporazum i za mene se to čini zapravo jednom formalnošću koju treba obaviti. Što se tiče drugog izvješća, COP22 u Marakešu, ja se mogu suglasiti sa Petrem da je to loš tajming e, kada je riječ o rezolucijama, e, kada god je riječ o zaštiti okoliša, to je tajming, uvijek je to krajem, e, dakle, ferija ili nakon stanke ljetne ili u zimi, Zaista, čini mi se da mi kao klub zastupnika možemo surađivati i da ćemo u vrlo kratkom roku dati neke amandmane, pogledati ono što je Peter uputio ne znam da li to je moguće na istoj stranici. Naravno imamo neke razlike u gledanju. Ono što bih ja voljela vidjeti je jedna potpuno jasna, koncizna rezolucija. E, budimo tu koncizni, budimo tu usmjereni na ključne segmente i koncentrirajmo se zaista na ono što želimo postići u Maroku. To nije E, da se svaka pojedina stavka i pojedina želja stavi na dnevni red, nego budimo zaista fokusirani na ključne i glavne teme. Hvala lijepa, gospodin Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih se želio usredotočiti e, prije svega na upravljanje, na menadžment same tranzicije e, prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljika. E, naravno, da postoji izuzetno pozitivan scenarij gdje europsko gospodarstvo postaje sve jačim i jačim uslijed e, fokusiranosti na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika. Međutim, postoji jedan scenarij prema kojem tranzicija prema gospodarstvu će biti prekasna, zakašnjena i prenagla. I bojim se da u ovom trenutku još uvijek nismo ne upravljamo situacijom u pravom smislu i da ćemo nažalost završiti u ovom negativnom scenariju. Želim e, vas e, usredotočiti vašu pažnju na izvješće iz veljače e, European Systemic Risk Board i to je bilo dva mjeseca nakon Pariza i uopće nije izazvalo veliku pozornost, međutim izuzetno važno izvješće koje govori o ova dva scenarija i ovim ogromnim opasnostima koje se kriju e, s obzirom na ovaj negativan i ovaj iznenadni scenarij koji bi se mogao dogoditi. Jedna od tematika to su sistemski rizici na financijskom tržištu, e, da Dakle, isto tako E, revalorizacija samih e, vrijednostnih segmenata i to je nešto što bi bilo jako važno i za našu rezoluciju. Pitanje je upućeno komisiji da se ovaj sistemski rizik e, koji bi bio kroz ovu naglu tranziciju uvjetovan, da se na neki način pogleda i na mjere koje se mogu učiniti kako bi se izbjegli ovi rizici. Jedna od konkretnih mogućih akcija i koju bih zamolio da komisija E, pripremi strategiju e, emisije sa 0% i kako bismo gledali isto tako i troškovno učinkovit put prema ekonomiji bez ugljika. ovo sve zvuči dosta tehnički, dosta zahtjevno, ali ovo je izuzetno važno. Mi donosimo odluke na neki način e, stvarne stvari se uvijek odgađaju do krajnjeg roka. A prema stručnjacima e, to bi moglo dovesti do ogromnih rizika i do ogromnih gubitaka koje nećemo moći podnijeti. Zbog toga bih želio usmjeriti vašu pozornost na ova dva spomenuta elementa koje sam uputio ujedno i kao amandmane i nadam se da će komisija moći odgovoriti na postavljena pitanja. Hvala lijepa, gospodine Ekaut. Hvala lijepa. Na prvome mjestu što se tiče Pariškog sporazuma i ratifikacije Pariškog sporazuma, mislim da je to mm, važnije od onog što je Julie Gerling prikazuje. Naravno, za Europu ovo izuzetno političko, osjetljiva tema, zato što se pravimo da smo vodeći u svijetu vezano uz klimatske promjene i da i da nismo u prvoj skupini ratifikacije, participirajućih zemalja, to bi bio na neki način sramota za Europu. I to je vrlo jednostavno rečeno. I nadam se da komisija i njihov prijedlog e, koji su iznijeli jako brzo, nakon što je gospodin Juncker posjetio Japan na skupini G7, gdje se se podsjetilo da bi Europa trebala ići brzim korakom. Komisija učinila sa svoje strane e, koraka, a valjda i parlament može e, isto tako u brzim koracima odraditi svoj posao i dobro je da gospodin Lavija e, radi ovaj posao, da će to ići brzo. Neću reći da bi svako izvješće koje radite ide jako brzo, ali barem ovo izvješće ide. Naravno, problem je unutar samih članica. Znamo da Ujedinjeno kraljevino je kazalo mi ćemo to učiniti što je to brže moguće, ali to ništa ne govori. Što to znači? To je e, riječ i izreka koja na neki način nekog je kazao ja ću biti milijunaš kad god će to i što prije to moguće, ali to može još neko vrijeme potrajati. No, Pitanje upućeno komisiji idući tjedna u SAD, ratifikacija Kina, Brazil najavljuje. Mi se krećemo vrlo brzo što se tiče broju 55, postoji 55 zemalja. Međutim, koji su e, gledanje vezano uz članice da će uopće članice ove godine ratificirati i želim čuti kako vidite na razvoj događaja u pojedinim članicama i postoje li neke članice koje treba potaknuti i gdje mi možemo pomoći, jer znamo da neke članice su brže u tome nego neke druge. Također znamo da kad kod postoji politička volja i snaga, tada se može ubrzati stvar, osim e, izuzetka Belgije, koja će morati ići u svoje regionalne parlamente sa prijedlozima, no kako stvar stoje sa regionalnim parlamentima, naravno tu postoji put i način. Što se tiče rezolucije e, Marakeš COP22 izuzetno je važno da naznačimo da Marakeš bi trebao biti klimatska konferencije o dakle svemu onome što će dogoditi 2020. godine. Kao prethodnica, to je jedan stupanj zadataka koje treba napraviti. Evropska unija bi trebala biti daleko hrabrija. Mi uvijek govorimo o e, ovim akcijama prije 2020. godine. E, isto tako se govori o, o zadacima ICAO-a prije 2020. godine, to se vidi iz zabilježbi i samih eh, na neki način eh, zapisnika komisije. To je jako važno. Međutim, ako pogledamo sve ono što je potrebno da se dogodi Budimo iskreno, svi znamo da planovi koji se nalaze na stolu, dakle, e, nacionalne razine, određeni doprinesi i NDC i NDC-ovi, to nije dovoljno za Pariz, to nije dovoljno, ne trebamo puno istraživati kako bismo dobili jasne indikatore tomu ja bih zaista želio zamoliti i potaknuti komisiju da moraju izaći sa jednim e, prihvaćenim NDC-om do 2020. prije nego što tu bude sa ndc om Ako Europa ne bude pravi primjer i ako vidimo da nacionalne razine određeni doprinosi nisu dovoljni, onda sva ustojanja u Europi, ako Europa to neće učiniti, a tko će onda učiniti to u svijetu? To je jako važno i komisija bi to trebala svakako iznijeti. Još nešto, što se tiče same komunikacije, što se tiče budućnosti bez ugljika i to kretanje u smjeru 2050. godine. Mislim da je to zastarjelo. Znamo da ovaj plan je nešto što je na minus 80% 2050. godine. To je ispod scenarija dva stupnja. Mi sad govorimo o daleko više u Parizu, što znači da Europska komisija mora prilagoditi svoj plan kretanja e, emisije, niske emisije ugljika, a ne da neka druga komisija to radi, jer bi to opet davalo signal da Europska komisija ima lijepe riječi o e, dakle, Pariškom sporazumu, ali naknadno kod kuće ništa ne čini. I još nešto što se tiče amandman 1.22 22 koje je dao Peter Lize. Oprosti Peter, ali e, izgubio si bitku već nekoliko puta. Većina u ovoj kući je zapravo za 40% energetsku učinkovitosti. E, ti si to pokušao kroz ITRE, izgubio si. Sad ovdje pokušavaš iznova. Ja mogu se diviti tvojoj konzistentnosti, međutim, ja te molim da nije logično da se ovaj odbor moli da se prati tvoj amandman podupre, zapravo, a mimo plenarne sjednice prije, e, dakle, ljetne stanke u odboru ITRE. Mi jesmo za 40% cilj energetske učinkovitosti, mi to želimo e, na neki način potvrditi e, i nastojanje Peterova da se između EPP-a i ostale stavovi pomire. Međutim, do sada bez EPP-a možemo imati većinu, a iskreno vrlo sam sretan da je takva situacija i da to imamo. Hvala lijepa. Ne znam, da li gospodina Fronte želi uzeti riječ? Hvala. Dakle, evo što se tiče ratificiranja mogu samo ponoviti ovaj poziv koji je već uputio predsjednik. To je e, nužno, mora se da dogoditi što je prije moguće. Ne slažem se s onima koji kažu da to nije tako hitno. Ne, to jest hitno. Dakle, ne znam da li sa, službenog stajališta e, zemlje članice moraju čekati Europsku uniju ili se Evropska unija može autonomno ponašati, ali činjenica je da moramo što hitnije ratificirati taj sporazum kako bismo s jedne strane odaslali e, poruku, a s druge strane bili učinkoviti što je prije moguće u proteklih e, nekoliko mjeseci mi smo vidjeli nove znanstvena istraživanja koja predviđaju nove modele, e, znači koji nisu tako linearni e, kao oni koje koristi PCC i također, kao što znate vi sami u prirodi ništa nije linearno i upravo zato prema tim modelima budući scenariji su zaista zabrinjavajući. Prvo zbog brzine kojom se stvari mijenjaju, a drugo zbog samog dosega tih promjena. Mi E, govorimo ovdje o e, pravodobnim rokovima kako bismo stavili te potpise na sporazum i proveli e, norme u dijelo i to se ne odvija brzinom kojom bi trebalo i to je zabrinjavajuće. Što se tiče samog izvješća, Mislim da samo mogu reći da je to potpuno e, detaljno izvješće koje se dotiče svih važnih točaka. Kao što vidite imamo otprilike 200 amandmana i to je pokazatelj velikog interesa za ovu temu. E, to su transverzalne teme koje se tiču pomalo e, svih nas i svih drugih tema i odbora. Dakle, evo reći ću vam istinu, nisam siguran trebamo li čekati te kompromisne amandmane, prijedloge i kako će oni stići doći na vrijeme budući da imamo kratak rok jer to moramo idući tjedan već izglasati na odboru Envi. Što se tiče samog izvješća, mi ćemo raditi na amandmanima, kao što će i svi drugi raditi. E, za nas kritična točka ostaje taj mainstream koji se e, možda tiče svih klubova, osim eventualno našega, a to je imamo li povjerenja u taj mehanizam, a to je ETS sustav koji prema našem mišljenju nije nikad funkcionirao, njega bi se trebalo napustiti. A ovdje se pokušava njega i proširiti na i globalnija, na veća tržišta tržišta. E, smanjenje emisija koje smo do sada imali je zapravo posljedica ove ekonomske krize i to upravo u sektorima proizvodnje energije zahvaljujući uvođenju inovativnih oblika energije, a ne zahvaljujući funkcioniranju ETS sustava. I zahvaljujući tom mehanizmu mi imamo industrijske sektore koji e, prelaze one predviđene razine i koji E, znači se te države članice mogu iskoristiti kako bi ublažile posljedice tih emisija, ali nam ne omogućuju da se vratimo unazad u odnosu na trenutne razine. Znači smatramo da je to mehanizam koji je prilično perverzan i možda bi bilo puno učinkovitije da utvrdimo e, potencijal moguće uštede e, za različite industrijske sektore i da onda odlučujemo o obvezujućim ciljevima kao što su na primjer postotak obnovljivih izvora energije koje bi se trebalo koristiti ili e, koje bi trebalo dosjeći. Dakle, e, kada govorimo o financijskom tržištu, e, također je i to nešto što ovisi o samom funkcioniranju tog ETS sustava, a on ovisi pak o eventualnom smanjenju emisija koje ćemo uspjeti postići u budućnosti. Ono što moramo napraviti, a to je da moramo veće pažnju posvetiti onim emisijama koje dolaze iz velikih postupnika postrojenja, iz intenzivnih grana. E, postotak njihov je iznimno zabrinjavajuć. Trebali, trebali bismo pokušati intervenirati ne samo kroz e, znači, informativne kampanje e, koje bi uključivale sve zainteresirane dionike, ali također moramo uzeti u obzir i e, naš cilj, a to je da idemo prema onim znači, brojkama i ciljevima kojima smo sami postavili. Sada gospodin Branen, izvolite. Uh, thank you, Um... Hvala predsjedatelju. Želim privući vašu pozornost na jedan od uh, malo bizarnih aspekata ove rasprave o klimatskim promjenama. Neke industrije koje proizvode velike količine ugljika, naravno njima je posvećena velika pozornost, no postoje neki drugi sektori koji proizvode ogromne emisije ugljika, no nekim čudom uh, ih se ne zamjećuje. Ovdje osobito mislim na poljoprivredu i konkretno upravo zemljišta, kako se skrbimo zemlji, kako koristimo zemlju kao veliki proizvođač emisija i isto tako da li se može bolje koristiti poljoprivredno zemljište kako bi se suzbilo emisije CO2. Može tome tako zato to područje koje nije jednako privlačno no kakvoća zemljišta ukoliko imamo veliku stopu organskog sastava zemljišta može proizvoditi puno ugljika i to je nešto na što moramo vratiti veću pozornost, no rasprave koje se vode o poljoprivredi i uporabi e, i korištenju zemljišta je daleko na popisu prioriteta i možda bismo to trebali imati na umu. E, ljudi to uviđaju i dobro je to sa ovom konferencijom u Parizu, što je šumarstvo, što je otkriveno da je šumarstvo sektor koji ima e, ključnu ulogu, no na europskoj razini to predstavlja 10 do 20 e, posto naših emisija ugljika, dakle šumarstvo, bilo bi dobro kada bismo možda koristili drvnu građu u građevinarstvu malo više, bilo bi puno manje e, emisija ugljika. U Beču se gradi najviša stambena zgrada od 24 kata, drvena zgrada i na taj način e, bi se se pokazuje kako se drvo može uključiti u građevinarstvo e, i puno manje su emisije od betona i čelika Dakle, na taj način moglo bi se puno uznapredovati. Dakle, poljoprivreda, šumarstvo su daleko na poslu prioriteta, ali mislim da nije prekasno da se to e, potakne ta rasprava, jer mislim da može dati veliki doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Hvala vama. Prije nego što zaključimo raspravu, želimo saslušati komisiju. Gospodin Barton, izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajući. Želim dobar dan svim uvaženim zastupnicima. Veliko zadovoljstvo nazočiti ovom sastanku i vidjeti kako je bogata rasprava o nacrtu uredbe i ratifikaciji odluke. Dakle, tu imamo 202 amandmana, to je jako impresivna brojka. Možda želim osvrnuti na tri točke. Kao prvo, nema nikakve sumnje da je sporazum u Parizu ključni kamen temeljac i nešto što treba uvijek slaviti i uvidjeti da je to veliki uspjeh e, u višerazinskom e, upravljanju svijetom. Istovremeno, komisija je jako brzo iznijela svoju komunikaciju o putu od Pariza još u trećem mjesecu u ožujku i tu je ukazala na potrebu sa ratifikacijom. Nakon toga slijedilo zaključak e, Europskog e, vijeća koje je pozdravilo komunikaciju komisije i insistiralo na potrebi da Europska unija i države članice ratificiraju Pariški sporazum što je prije moguće i na vrijeme kako bi bili od samog početka djenici ovog postupka. I sve što se dogodilo tad do sad mora podkrijepiti argumentaciju da je komisija dalje potpuno posvećena olakšavanju najbržeg mogućeg postupka ratifikacije uz sva sredstva koja su na joj na raspolaganju i želimo surađivati s institucijama i državama članicama kako bi se to ostvarilo. A sada želim preći na pitanje gospodina Eichauta o državama članicama, o pojedinačnim državama članicama i njihovim postupcima. Dakle, tu postoje neke ustavne E, obveze koje države, određene države članice moraju ispoštovati. Ja vam već sad mogu reći da sve države članice, svih 28 e, država članica neće uspjeti ratificirati, zaključiti postupak ratifikacije do kraja 2016. godine. To je stvarnost koju moramo imati na umu i koja je jasna i u našim eksternim e, komunikacijama i u komunikacijama koje vodimo s internim partnerima i to je nešto što zahtjeva i političko razmišljanje da vidimo što se može napraviti kako bi se u buduće ubrzalo e, nacionalne postupke. Druga stvar koju želim reći je da međunarodni na situacija e, dodatno vrši pritisak. Mi očekujemo da će i Kina i SAD najaviti OND depozit. To su instrumenti koji su potpisani na Pariškom sporazumu. Neke procjene sugeriraju da već 49 e, stranu postupku će prije početka sastanka u Marakešu potpisati, odnosno ratificirati i to bi omogućilo da se dođe do 55% globalnih emisija, da se to pokrije barem jedan od pragova, dakle. I s tim u vezi moramo biti sigurni i dosljedni i reći da je ratifikacija jako važan korak, da je to pokazatelj rješenost na globalnoj razini da se provede što je potpisano u Pariškom sporazumu, no ratifikacija sama i NDC neće uspjeti pružiti i pokrenuti nužne transformacije kako bismo ostvarili zadane ciljeve. To se radi posredstvom nacionalnih mjera i politika. A u ovom kontekstu sponsor mogu reći da je Europska unija uveliko uveliko vodi naprijed je sa našim zakonodavnim paketima mjera koji su protkani kroz cijelokupno gospodarstvo i sigurno sam da ćemo moći stvariti barem 40%, neovisno o tome da li je u potpunosti ratificirano do kraja, od svih strane svih država članica do kraja 2016. godine. I zadnja stvar koju želim reći je sljedeći, kao što znate, sporazum u Parizu poziva sve strane u postupku da podnesu strategiju za sredinu stoljeća do 2020. godine. Evropska unija ima plan za 2050. To je jako složeno ekonometrijsko modeliranje u pitanju. Mi kao dionik u tom postupku ćemo napraviti ažuriranu verziju strategije za sredinu stoljeća, no želimo omogućiti i da znanost napreduje. IPCC, dakle Međunarodna skupina stručnjaka, je mm, e, treba vidjeti što raditi s onim scenarijom od 1,5 e, stupnjeva. To modeliranje još e, ne dopušta kamoli kamoli izradu bilo kakvog modela o nula posto razlike. Dakle, to su važni elementi koje i važni politički instrumenti koje moramo imati na raspolaganju i koje bi trebalo omogućiti svim dionicima da poduzmu nužne mjere za ulaganje i za olakšavanje tranzicije. Imaću ovo sve na umu, želim doista zahvalati predsjedniku i odboru na posvećenosti ka hitrom radu. Mislim da je ovo doista uzorno glede kvalitete rada i čelništva i uvjerena sam također da ćete u svom daljem radu nastaviti s ovakvim uzornim radom i veselim se odlukama koje će biti predstavljene 8. rujna. Hvala. Hvala vama. Sada se trebam, samo trebam podsjetiti da je ratifikacija sporazuma iz Pariza, da, da je rok dakle sutra do 12 u 9 ćemo glasati 8. rujna, a što se tiče rezolucije o Marakešu, kao što je to traženo strane kolega, možemo zbog glasanja po dijelovima odgoditi na ponedjeljak 18 a na odboru ćemo glasati 8. rujna, a na plenarnom zasjedanju ćemo glasati na prvoj plenarnoj sjednici u listopadu. Hvala, možemo sad zaključiti ovu točku dnevnog reda, a predsjedateljstvo prepuštam potpredsjedniku Žilu Parnjovu. Najljepša hvala. Dre kolege, s velikim zadovoljstvom sam opet s vama i preuzimam predsjedanje našeg odbora za okoliš narednih sat vremena. Dakle, sada imamo na plan Oksiplan EU-a protiv krijumčarenja divljih vrsta. Sada predajem odmah riječ našoj izvjestiteljici Katrin Barder. Naš hvala predsjedniče, predsjedatelju. Mislim da prije nešto kažemo što imamo o izvješću, želim reći par stvari o krim, e, definiranju krimčaranja divljih vrsta. Dakle, to je ogromna e, kriminalna aktivnost koja predstavlja zaradu od milijarde eura. To su kriminalne skupine, isti ljudi koji e, trguju s oružjima, drogama, ljudima, isto tako krimčare divlje vrste. To je tu postoji niska stopa mogućnosti otkrivanja, a visoka zarada za ljude koji iskorištavaju dakle divlje vrste. To predstavlja i prijetnju opstanku brojnih vrsta na našem planetu, no istovremeno to je velika prijetnja za vladavinu prava, ljudska prava, globalno upravljanje, dobrobit brojnih zajednica i ekosustava i to doprinosi i tihoj krizi koja podriva sposobnost našeg planeta da bude održiv. Dakle, brzo nakon postavljanja nove komisije otkrila sam, osnovala sam skupinu zastupnika za, koja radi na zaštiti divljih vrsta, tu spete Kajnen, Foster, Žavo, Žado, Fronte i Stefanek. Želim im zahvaliti javno na njihovu interesu koji prevazilazi iz stranačke opredjeljenja, što smo zajedno radili na izradi ovog eh, plana djelovanja. Mi smo imali sastanke s djelnicima, javno nastupali i ohrabrivali smo, poticali komisiju da iznese taj plan rada i želim zahvaliti povjerniku Veleu i brojnim članovima njegova osoblja koji su doista posvećeno radili na ovome i koji se bore za ovo pitanje. Ovaj plan je ambiciozan, no kao i svaki drugi plan, pitanje je od ključnog značaja kako ga provesti u dijelu. Dakle, ja želim poduprijeti komisijni plan i imam neke dodatne elemente. Dakle, u stavku devetom države članice moraju provoditi ovaj plan rada i imati koordiniran pristup u svim relevantnim poljima. Možemo to napraviti samo ako postoji transparentnost i dobar način izjašnjavanja od strane svih država članica. Tu se ne radi samo o nekoj finoj, e, sladunjavoj e, policiji o zaštiti okoliša. Ne, ovo pokriva i trgovinu, pravosuđe, e, kontrolu, nadzor granica i političko djelovanje. I to pokriva također brojna područja, brojne sektore. Svi znaju za krađu bjelokosti i brojke od, koje smo dobili juče o smanjenju 30% broja slonova u zadnjih nekoliko godina u Africi. No tu su također i biljke i druge životinje i cvijeće i vodozemci, sve u biti što živi na našem planetu, svim se trguje i svemu se nanosi šteta. U stavku 23. vidimo da postoji velika gospodarska aktivnost e, u modi, u prehrani, u farmaceutskoj industriji, proizvodnji lijekova, dakle tu su brojne aktivnosti povezane s ovim. Ja u svom izvješću pozivam na stvaranje koordinatora za krimčaranje divnim vrstama. Pa, Često mi je rečeno da, da, da je ovaj plan djelovanja napravljen po uzoru krimčaranja ljudima. I kako bismo imali zajednički uložen trud, kako bi sve glavne uprave i sve uprave komisije surađivale, potreban nam je netko tko će se postarati da svi izvještaji dolaze na jednu adresu i mislim da je taj model dobro funkcionirao za krijumčarenje ljudima i mislim da bismo to isto trebali napraviti u ovom slučaju. Države članice moraju se boriti protiv korupcije i posvetiti velika sredstva tom pitanju. Ovdje se radi o jako ozbiljnom organiziranom kriminalu i to moraju uvidjeti priznati, to utječe ne samo na međunarodnu trgovinu iz zemalja iz kojih potječe, potiču te vrste, te divlje vrste, no to se tiče također i država članica Europske unije. Nemamo dovoljnu ekspertizu, stručnost i zbog toga brojna dobra i životinje prolaze kroz ruki graničara koji jednostavno nisu dovoljno obučeni, dakle treba ih obučiti, treba, e, treba povećati njihovu osviještenost e, u vezi s tim problemima. I bilo da je Europa odredište ili zemlja mm, područje tranzita. Dakle, tu imamo korupciju na izvoru, mm, tranzitu i zemljama odredišta. Dakle, kao što sam rekla, ovo sve treba dobro nadzirati, moramo imati sustavan način e, izvješćivanja i kontrole. Države članice također treba uspostaviti nacionalne planove djelovanja. Dobro je da se uspostavi europski plan djelovanja, ali mislim da trebamo imati i nacionalni, ako je čak moguće i na lokalnoj razini plan djelovanja a to sve može biti puno lakše ako postoji koordinator koji će ići eh, od političara do poličara i razgovarati s njima. Zatim, što se tiče zaštite klime, Europol doista treba veću podršku u svom radu. Ja bi se zalagala da se u, pri Europolu osnuje jedan ured koji će biti posvećen krimčarenju vrsta. Ovo moramo sve uključiti u ocjenu kriminalnih prijetnji, no to je nešto što moraju države članice i vijeće odlučiti. Dakle, Europol treba raspolagati e, dovoljnim e, obavještenjima i to mora biti uključeno u program SOTO. Ovako ozbiljan e, organiziran eh, kriminal možemo isključivo jedinstvenim eh, ujedinjeno možemo se sprostiti o tome samo ako budemo radili ujedinjeno kazne pređemo na tu temu kada se dođe do suda, moramo imati veća sredstva na spolaganju. Neke države eh, samo počinitelje, e, počiniteljima naviću neke minimalne kazne, druge puno oštrije, ali moramo imati e, minimalne pragove za to i moramo znati da je to kažnjivo i parlament podržava u tom smislu namjeru komisije. Neke vrste nisu e, uključene u program CITES koliko god bile ugrožene ili rijetke. No, kada izađu iz svoje zemlje nemaju nikakvu, ne uživaju nikakvu zaštitu kada dođu u Europsku uniju. E, u SAD-u postoji jedan zakon koji zove zakon Lacey i ja sam tu uključen na svoje izvješće. Mi imamo nešto slično tu, jer ako e, životinje ili biljke dođu u Europsku uniju i nemaju zaštitu koju pruža CITES, onda se jako malo toga može napraviti kako bi se krivično gonilo E, odgovorni. Dakle, mislim da bi trebalo napraviti, usvojiti nešto slično zakon zakonskom aktu Lacey, e, kako bismo pomogli e, državama u razvoju u toj borbi za očuvanje divih vrsta. Isto u ovom izvješću krimčaranje divljih vrsta je sve lakše preko interneta i trgovina biljkama i životinjama online je nešto što podhranjuje organizirani kriminal i moramo imati to na umu, a na taj način se također i novci, tako da moramo poboljšati suradnju kako bi se moglo pratiti novac e, i tu trgovinu. Naravno, kao u svakom izvješću ograničeni smo brojem izvješća, odnosno znakova, u izradi ovog izvješća i to je prava noćna mora kako bi se izbacilo određene stvari, tako da ne smijemo zanemariti neke stvari kao što je dobrobit životinja i biljaka jednom kada ih se zapljeni, odnosno spasi i možda tu trebamo imati ono što Belgija radi, dakle Belgija ima pozitivnu listu, ne samo ono što je e, to je zabranjeno, već treba i ono što je dozvoljeno. Dakle, moramo vidjeti koje su najbolje prakse u državama članicama. Zatim, imamo tu i deklaraciju Buckinghama o zračnom prijevozu ovih e, vrsta. I konačno definicija zločina protiv divih vrsta. To je nešto na čemu radi, radi narod narodi. Mislim da bi bilo doista dobro da imamo jedinstvenu međunarodnu usvojenu definiciju toga o čemu govorimo, jer e, kako stvari sada stoje, stvari su dosta nejasne. Dakle, evo, puno toga je u ovom izvješću. Neke stvari ću e, još uvrstiti u izvješće posredstvom Manu. U svakom slučaju sam na izvjestima u Sjeni trgu i svim onima koji su mi pomogli, kao što su nevladne organizacije i drugi, dakle održat ćemo još brojne dodatne e, sastanke. Sigurno sam da će biti veliki broj manmana i ja se veselim dobroj suradnji. I nadam se da ćemo imati uspješan e, konačni od, e, konačno izvješće. Hvala. Hvala, hvala izvjesteljice. Sada predajem riječ izvjestiteljima u sjedi. Odmah gospođa Petir. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Kao izvjestiteljica u sjeni Europskih pučana zahvaljujem gospođi Berder na vrlo dobro pripremljenom nacrtu izvješća kao i na trudu eh, kojeg je u njegovu izradu uložila kroz suradnju sa svim zainteresiranim stranama, ali i kroz komunikaciju sa nama izvjestiteljima u sjeni. Tijekom konzultacija sa stručnjacima i nevladinim udrugama dobila sam informaciju kako oni smatraju da je najveći problem povezan sa nezakonitom trgovinom divljom florom i faunom na području Europske unije, nedostatak adekvatnih administrativnih kapaciteta u pojedinim državama članicama. Tu prvenstveno mislim na nedostatak inspektora i stručnjaka za ovo područje. Problem je i nedovoljna razmjena informacija te nedostatna prekogranična suradnja nadležnih tijela u državama članicama. U tom smislu predlažem da u ovom izvješću taj segment osnažimo. Posebno se želim osvrnuti na dva članka koja smatram izuzetno važnima, a njih je i izvjestiteljica e, naglasila. Članak 19. odnosi se na trgovinske sporazume, smatram ga realnim i zadovoljavajućim te ga ne treba proširivati sa aspekta pozicije Europske pučke stranke. Nedavna iskustva u rješavanju tih pitanja na način kako su riješena u ugovoru o suradnji između Europske unije i Vijetnama smatram optimalnim i treba ih koristiti kao primjer dobre prakse i ubuduće. Članak 21. koji se odnosi na međunarodnu trgovinu vrstama smatram potrebnim, međutim način na koji je to predloženo u ovom izvješću otvara i pitanje pravne sigurnosti osoba pravnih i fizičkih koje trguju egzotičnim vrstama. Navedeno zahtjeva pružanje potrebnih informacija o statusu životinja u državama iz kojih dolaze. Upravo tome i služe popisi e, vrsta poput onih uz CITES konvenciju da se uspostave jedinstveni popisi zaštićenih vrsta koje se primjenjuju svugdje u svijetu. Ako želimo ići preko toga globalno dogovorenog okvira problem pravne sigurnosti mora se svakako uzeti u obzir. Zastupnica Berder fokusirala se na ono što je najvažnije, sprječavanje nezakonite trgovine divljom florom i faunom i ja očekujem da će izvješće ostati koncizno i snažno te da se neće bespotrebno širiti izvan predloženih okvira. Moje čestitke još jednom izvjestiteljici. Merci à vous. Je passe hvala vama. Sada predajem riječ gospođi Melior. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici Katrin Bjeder na izuzetno uravnoteženom, a isto tako i ambicioznom izvješću. Uvjerena sam eh, da potem kluba zastupnika izvan parlamenta da ćemo dobiti jedno izvješće koje će biti potpuno jasan signal protiv ilegalne trgovine divljim vrstama. Gospođa Berder je iznijela velik niz točaka, ja bih željela se usvrnuti na tri glavne točke po mom mišljenju. E, bez uključivanja i bez jasne volje i želje europskih članica neće dovesti do uspjeha i mogli bismo biti osuđeni na propast svega. U zaključku vijeća od 20. lipnja akcijski plan se pozdravlja, međutim, kao što se moglo očekivati, nemamo nikakvih konkretnih mjera, niti kadrovskih, niti bilo kakvih financijskih pokazatelja. To će biti moguće i moje prethodne govornice su upozorile na to kako bismo suzbili ovu ilegalnu krijumčarenje i trgovinu divljim vrstama. U Njemačkom saveznom parlamentu, u državi odakle dolazim, mi smo imali zaključak e, koalicije na vlasti koja je ovu tematiku napomenula i mislim da je značenje u pojedinim državama članicama svakako u e, trendu da se prihvati i nadam se da ćemo u sljedećim koracima doći i dalje. Želim isto tako e, naglasiti ono što je gospođa Beder iskazala da sve e, na neki način e, nedostatke koje imamo moramo zatvoriti zakonske rupe uz Lacey Act iz SAD-a. Svakako se ne smiju divlje vrste uvoziti u Europsku uniju koji su zaštićeni u zemljama podrijetla, ali ni podlježu prema CITES-u međunarodnoj zaštiti. Također bismo trebali paziti na to da za sad ove odredbe o zaštiti divlje flore i faune moraju doživjeti svoju realizaciju kako bi u državama članicama zaista bile i primijenjene. Što se tiče rasprave o trgovinskim sporazumima, o slobodnoj trgovini, vrlo često su u prednjem planu neke sasvim druge teme. Zbog toga bismo trebali tražiti da se u svim budućim trgovinskim sporazumima budu napomenute i unesene i zaštita flore i faune, što naravno vrijedi i isto tako i za trgovinski sporazum TTIP sa SAD-om. s tome, da li ćemo ikada o tome glasovati, nisam siguran sa današnjeg stanja stvari, ali gospođa Berber je i to istaknula da u svim trgovinskim sporazumima sporazumima moramo se osvrnuti i moramo zaista e, paziti da ove zaštićena flora i fauna imaju svoju razinu zaštite kako bismo i u budućnosti mogli uživati u njima. Još jednom izrazita hvala izvjestiteljici i sigurna sam da smo e, da ćemo imati jedan dobar i uravnotežen zajednički izvješće. hvala gospodin Melior, a sada gospodin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 Evo, ovaj parlament je već e, nekoliko godina zapravo prilično napredan kada govorimo o tom europskom planu za e, zaštitu e, trgovine divljih vrsta i protiv krijumčarenja. No, u svakom slučaju, taj fenomen je jako proširen što uzrukuje velike probleme za bioraznolikost i za floru i faunu. Od 2014. godine više od 20.000 slonova je bilo u ubijeno, a da ne govorimo o mnogim drugim vrstama. Posljedice su katastrofalne. Ta trgovina e, donosi prihod od nekoliko milijardi eura godine, financiraju se terorističke organizacije, zločinačke organizacije i cijela ta situacija stvara i veliku nesigurnost, a s druge strane ta se trgovina na e, nevjerojatan način i povećava i e, možemo reći da je trgovina bjelokosti se utrostručila od e, 1998. E, dakle, mi moramo ići u smjeru protiv krijumčarenja divljih vrsta, jamčeći sigurnost u međunarodnoj trgovini forom i faunom. Kao što je sama izvjestiteljica već rekla, mi moramo napraviti sve i to na europskoj razini. Europska unija je izravno uključena e, kao zemlja porijekla, zemlja e, znači destinacije i također kao tranzitna zemlja. U planu, akcijskom planu komisije postoje neki e, pozitivni elementi, ali imamo dva velika izazova e, pred nama. Prvo moramo prijeći sa riječi na dijela. Dakle, e, izvršenje primjena i nadzor tog akcijskog plana te svih zakona koji trenutno jesu na snazi. Također e, se i svjetiteljica usmjerila na e, dobre prakse, tako je i u mojoj zemlji i bitno je osigurati razmjenu dobrih praksi u cijeloj Europskoj uniji. A mi kao zastupnici moramo pokazati da ozbiljno shvaćamo ovaj akcijski plan i da ćemo se e, suočiti s tim problemom izblisa. Ovo izvješće je dobar početak i odašilje važan signal. E, jasan je, kratko izvješće, usmjereno je na e, jasne ciljeve i naglašava one najbitnije stvari. Ja ću dodati još kroz amandmane neke svoje prijedloge. Zahvaljujem izvjestiteljici na njezinom na njezinom konstruktivnom pristupu. Hvala. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Tayloru. Oh, thanks very much. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Ja bih e, trebao započeti kako sam zahvalan vezano uz sadržaje koje je gospođa Beder iznijela u svom izvješću. Zaista mi je bilo drago vidjeti e, što je spomenuto da se na neki način potpuni postojeći zakonodavni okvir kako bi se spriječio trgovina zaštićenih vrsta flore i faune i to u zemljama podrijetla i koje su ilegalno lovljeni i uzgajene u trećim zemljama i potom ih se transportira u EU. E, Katarin je također spomenula da je potrebno da se na neki način uključe pozitivni spoznaje Lacey akta iz Amerike. Međutim, isto tako ideja koja je Europski parlament e, vezano uz krijumčarenje zaštićenim vrstama i isto tako izvješće o tome i u mnogim drugim studijama koje su izradili nevladine organizacije. Mislim da je vrlo važno da Europski akcijski plan protiv krijomčarenja također uzme njih u obzir. Ja bih također volio vidjeti fokusiranje u samom izvješću i korupciju u tom području koje se može naći u trgovini zaštićenim vrstama flore i faune. A, tako na nacionalnoj razini, regionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. E, organizirani kriminal koji se može suzbiti samo organiziranim akcijama, protuakcijama koje su financijske poduprete, a i također i izrcanjem adekvatnih kazni. Također, isto tako istaknuti da imamo i e, na neki način provođenje prava, je isto tako refinanciranje, a isto tako i provođenje koraka, svih onih koraka koje su predviđene u akcijskom planu. Želim pozdraviti i raspravu o jasnoći o brizi i o konfisciranim živim životinjama, prije svega uloga samih centara za zbrinjavanje ovih životinje, e, organizacija, ovaj proces kako se nadzire i kako se financiraju ove institucije, te isto tako i uloga koju treba dobiti Europol, također e, jednu jedinicu koja bi se bavili krijumčarenjem divljih vrsta. Što se tiče što se tiče trgovinskih elemenata, želio bih e, da se u izvješće e, unesu i trgovinski sporazumi koji u sebi sadrže održive i obvezujuće e, razvojne poglavlja koje se vrlo često imam dojam ne uključuju samu dobrobiti životinja a to je zaista na neki način se pristupa tome dosta administrativno, a ja bih eh, žalio vidjeti da budemo pravi autoritet, eh, a isto tako i da se uzmu u obzir prave implikacije cijele tematike. Hvala lijepa, Katrin, bit će mi drago da eto i dalje nastavimo same ideje koje si ti dala izuzetno dobro polazište. Hvala gospodine Taylor, sada predajem riječ gospodinu Frontevu. Zahvaljujem. Ja zahvaljujem izvjestiteljici, bez obzira na, evo, e, zapravo na mali broj riječi u tom izvješću. To izvješće je vrlo jasno i potpuno. Ona je uspjela dotaknuti sve one teme koje se tiču te e, općenite teme koja je iznimno važna i bitno je da ju se što hitnije riješi. Htio bih se sad usmjeriti na neke točke koje ćemo kasnije pokušati malo bolje pojasniti i definirati kroz amandmane. Jako važna točka je točka broj 5 u tom izvješću koja govori o e, znači kampanji podizanja svjesnosti kako bismo smanjili potražnju na tržištu tih proizvoda. Možemo govoriti o kaznama, o e, zakonima, o kontrolama, ali ako uspijemo promijeniti ponašanje, ako uspijemo promijeniti kulturu kako zemalja porijekla, tako i onih koji koriste te pod navodnicima materijale, onda ćemo riješiti taj problem u korijenu.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 aspekt. Zato treba naglasiti i još jedan aspekt koji se čini sve e, rubnijim, ali ne toliko koliko se tiče brojeva, nego također i po pitanju same srži. Znači to su e, neželjeno ponašanje, a to je kada neke osobe putuju i onda se vraćaju u zemlju e, da i donose ili dijelove tih životinja ili e, same životinske vrste, a ne znaju da su one na popisu tih zaštićenih e, životinja. Dakle, bi bitno je da kada putuješ u neku zemlju da ćeš e, naći određenu, ne znam, da moraš biti informiran o tome da zapravo e, neke biljne životinske vrste koje te zanimaju da možda jesu zaštićene i da se njima ne smije trgovati. Zato smatram da je iznimno bitno da se to ugradi u izvješće. E, mi Pozdravljamo i činjenicu, odnosno prijedlog da se oformi ured koordinatora e, za nelegalni promet na europskoj razini ali želimo naglasiti, iako to već postoji u izvješću, mi bismo htjeli to jače naglasiti, a to je da se ta kontrola mora vršiti na razini država članica. Puno puta imamo dobre direktive i dobre strategije. Evo, pada mi sada na pamet strategija za bioraznolikost. One su dobro napravljene i one dobro kreću kada je riječ o samoj polazišnoj točki, ali on točci, ali onda ima problema sa primjenom na nacionalnoj razini. Zato je bitno da na neki način stimuliramo države članice da interveniraju i da naprave sve ono što se od njih traži kako bi se te strategije mogle i provoditi i poštivati. E, postoji također i mogućnost neravnoteže koja bi se mogla stvoriti između e, različitih država načini na koji se pojedine države suočavaju s tim problemima i kojima stavljaju financijske resurse te osoblje na raspolaganje, moguće je da će zbog tih razlika doći do neravnoteže. I očito je da se onda stvaraju koridori među krijumčarima, jer se točno zna tko se manje ili više bavi određenim problemima. Krijumčari traže one najbolje puteve gdje su kontrole najblaže i tamo gdje je država najmanje aktivna u otkrivanju tih fenomena. Dakle, ne samo da moramo koordinirati države članice, nego i osigurati jednaku razinu intervencije. Tako ćemo stvoriti puno učinkovitiju prepreku za nezakonitu trgovinu. E, u točki 10 se države članice potiče da e, se osiguraju da te strukture, da te agencije koje su zaštitne za provođenje zakona, da imaju dovoljno financijskih resursa. To je jako bitna točka. Mi želimo naglasiti i da Europska unija e, kao cijelina mora izdvojiti sredstva za tu kampanju i za tu borbu i za E, poštivanje i provođenje točaka i strategije. E, u, samoj komunikaciji komisije se govori o tome, znači govori se o e, centraliziranim fondovima Europske unije koji se mogu preusmjeriti znači kako iz fonda za unutarnju sigurnost tako i iz fonda za razvoj. To su sredstva koje se mogu izdvojiti i za ovo područje. Bitno je naglasiti da imamo baš e, vrlo e, jasno određene smjernice i sredstva za ovu e, određenu, znači za ovu jasno definiranu bitku. Države članice se također potiče na razradnju nacionalnih akcijskih planova. Tako će i ovaj europski plan moći biti bolje primijenjen na nacionalnim razinama. To je ono što sam ranije rekao. Dakle, koordinacija, razmjena informacija, ali i E, vrlo snažan angažman država članica. Ako nećemo imati e, tu angažiranost država članica ili ako će ta angažiranost biti neuravnotežena, ako će reagirati samo neki, a neki drugi ne, onda će imati velikih problema sa primjenom strategije. Zato je bitno i ja bih to posebno naglasio, znači ono što se navodi u petoj točki izvješća, a to je da Europski parlament i vijeće moraju e, na godišnjoj razini e, dobivati pisana izvješća o stupnju e, provedbe ove strategije. Ja bih na tome i tekako inzistirao, zato što je bitno da se nadzire kako se to primjenjuje na razini država članica, ali također da vidimo e, gdje taj plan uspijavamo ostvariti, a gdje ne. Na taj način ćemo izbjeći da se za pet godina opet nađemo pred e, e, novom direktivom o zaštiti bioraznolikosti gdje ćemo utvrditi zapravo da ove ciljeve koje smo sada postavili nismo uspjeli ostvariti. Kao što sam već i e, evo, ranije rekao, mi smatramo da je to strategija koja nam se čini da je učinkovita, koja nam se sviđa i ovo izvješće odbora ENVI je dobro napravljeno i možemo to još koordinirano poboljšati i na tome ćemo zajednički raditi. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Gebrandiju. Uh, Hvala gospodine predsjedavatelju i dozvolite započnem s na s time da zahvalim Katrin Bede na izuzetnom izvješću i na tematici koje je izuzetno dobro obradile, ali isto tako i zahvaliti Europskoj komisiji, jer kada sam ja počeo na neki način pokretati ovu loptu koja se razvila i kako bih dobio uopće na neki način pažnju za ovaj ogroman problem. Prve reakcije tada su bile zapravo obeshrabrujuće i moram kazati da i ljudi unutar komisije su e, zapravo uzele ovu temu u svoje ruke i izašli su sa jednim dosta snažnim akcijskim planom i želim im na tome zahvaliti i izraziti svoje komplimente. Mi kao parlament e, bismo zaista trebali biti snažni u podupiranju i želim isto tako ispomenuti treću instituciju, a to je vijeće. Znamo da su vijeće predstavnici država članica i tu se kriju sami problemi. Ovo je tema koju treba obraditi na nacionalnoj razini. Tu je implementacije, tu su kazne, tu je pravosuđe, policijske snage i sve ono što je organizirano u suzbijanju ovih pojava. Moram kazati da sam duboko razočaran e, zaključcima vijeća pod e, dakle, nizozemskim predsjedanjem u lipnju e, vezano uz sam akcijski plan. Ako pogledate sve akcije koje su u zapisane u akcijskom planu, većina njih trebaju implementirati same članice i njihova preuzemanje obaveze puno je preslabo kako bi se nešto učinilo. I ponovno jučer je postalo sve jasnije koliko je važna ova tema u e, izvješću o slonovima. Pokazalo je da jedna trećina svih afričkih slonova je pobijeno između 2007. godine i 2014. godine. 144 tisuće slonova e, zapravo je pobijeno i još nekoliko godina je više uopće nećemo imati slonova. Znamo da to nije samo riječ o slonovima. Sve ono što se nalazi na tlu, u rijekama, u jezerima, svugdje u prirodi, sve one životine i sve one biljke, to je ogroman problem i ja sam zaista jako razočaran onime što je kao reakcija došla iz članica i to je za mene jedan od važnijih zaključaka u ovom izvješću. Mi moramo zaista vršiti pritisak na članice da moraju poduzeti ono što treba poduzeti kako bismo zaštitili divlju floru i faunu. Još jednom hvala i komisiji i Catherine Bieder. Nadam se da ćemo sa zajedničkim nastojanjima i radom ovo izvješće mo, moći učiniti još boljim nego što jest. Najpše hvala gospodine Gibrandi. Sada predajem riječ zastupnici Ken Hvala lijepa. Ja bih se želio zahvaliti Catherine Bieder i kolegicama koje su govorile prije mene. Ja mislim da je u zadnja dva javljanja za riječ vrlo često se pojavio pojam i, i način na koji stvari ne uspijevaju, a to je upravo da države članice same vrste, divlje vrste i samu bioraznolikost, da to nije samo nešto što se eto usput u predizbornoj kampanji stavlja na plakat, već svakodnevno moramo se suočiti i financijski i sa kadrovskim e, problemima, a u posljednje vrijeme ovi proračun koji izuzetno nategnuti i biorazno raznolikost, a isto tako i jurisdikcija koja se tiče e, same e, ilegalne trgovine dobiva sve manju i manju potporu, kako političku, tako i javnosti. Moramo kazati da u onim područjima koje su politički puno značajnije, jako teško e, na neki način kratiti sredstva a, koje nisu na svakodnevnoj pozornici političke naravi, kao što su to recimo naše teme, divlja flora i fauma, trgovina, ilegalna trgovine. Tu se može čak e, uskratiti neka sredstva, tu se čak e, može puno lakše smanjiti broj zaposlenike, a posljedica svega toga jest ta. Imam dosta dobro zakonodavstvo, imam, reći ću to, onako ofrlje implementaciju u nekim članicama, a čak imamo i e, dakle članice gdje imamo implementaciju, ali nikakav nadzor. Što znači bioraznolikost jest pojam da u samoj komunikaciji moramo staviti naglasak kad kod glasača nemamo razumijevanje za zaštitu bioraznolikosti onda nećemo imati ni razumijevanje o tome da se i ovaj segment mora opskrbiti adekvatnim financijskim sredstvima kako bi se jurisdikcija mogla baviti time i kako moramo kažnjavati ove postupke. to je za mene izuzetno važna točka gdje moramo svi zajedno samo ono što kao problematiku prepoznajem kao glasač, bit ću spreman učiniti nešto za to, odnosno staviti na raspolaganje financijske i kadrovske resurse što je naravno ogroman zadatak članica, jer komisija, parlament, e, imamo visok stupanj angažmana, ali sam pomalo razočaran, e, znam da kolegice i kolege imaju puno drugih točaka dnevnog reda, ali vidim da su naši redovi prorijeđeni. Uvjerena sam da ćemo imati dobro izvješće, želim da pritisak na članice bude što je to veći moguće. Najljepša hvala, gospođo Kadenbach. Sada predam riječ e, gospođi Mer u ime Europske komisije. Dame i gospodo zastupnici, mi najprije želim zahvaliti vašem odboru i izvjestitelju te svim zastupnicima koji su dali svoj doprinos i pružili podršku za borbu protiv e, krimčarenja divim vrstama i kako bismo pomogli e, rad na tome više odbora Europskog parlamenta bavi s ovim pitanjem, isto kao što su to radile i razne službe Europske komisije i razna ministarstva u brojnim državama članicama i upravo zahvaljujući tome, zahvaljujući to je riješeno i tom ceničkom radu, moći ćemo učinkovito boriti se protiv trgovine protiv zabranjene trgovine divnim vrstama. Razmjena gledišta koje, smo, koje ste sada održali omogućila nam je da uočimo i nove elemente koji idu dalje od onoga što je predloženo u veljači i vaš doprinos naravno jako je dobro došao. Znate da opasnosti koje su povezane uz protzakonitu trgovinu divljih vrsta i dalje su na snazi. Prekjučer su kolege iz Nizozemske zapljenili dvije tone urženih vrsta, dakle, proizvoda koji su na koristeći zabrane vrste, bilo da se radi o koralima ili dijelovima majmuna, sve to bilo e, sve to nešto što ilustrira štetu koju može nanijeti ta trgovina. Vijeće se bavi ovim pitanjem i pružilo je 20. lipnja svoju podršku plan djelovanja i treba nastaviti naš zajednički trud u bilo da se radi dakle o radu sa državama članicama, o europskim institucijama, Europolu, Eurojustu, to su kazali kolege zastupnici i mi u Europskoj komisiji imamo namjeru da organiziramo redovito praćenje provedbe plana djelovanja, a započet ćemo jednim organiziranjem jednog događaja početkom 2017. godine, a isto tako će biti uspostavljen jedan sustav transparentnog izvješćivanja o izvršenom ostvarenom napretku. Međunarodna suradnja je od ključnog značaja. Konferencija strana dionika, odnosno dionika konferencije CITES-a će se 24. Eh, Lip, rujna. Eh, također treba vidjeti što je to što Europska unija može pružiti u tom kontekstu. Dodatni napori koje možemo poduzeti u okviru slobno trgovinskih eh, sporazuma treba analizirati kako bismo upravo iskoristili gospodarsku težinu i značaj Europske unije treba vidjeti isto sve što je moguće poduzeti kako bi se smanjila potražnja za takvim proizvodima u zemljama kao što su azijske zemlje, na primjer. Mi podržamo sve kampanje koje se pokreću upravo s tim ciljem. Želim samo ukazati na jedan element koji je u vezi s stavkom 21. izvješća, a koji se tiče zaštite od strane trećih zemalja nekih vrsta. Dakle, zaštita koja bi išla još dalje od zaštite koju pruža CITES, te eventualnost, te eventualna potreba da se stvori europski zakon koji bi bio analogan zakonu LACIS u SAD-u. Što se toga tiče, mislimo da je najbolji način djelovanja da se pomogne trećim zemljama koje žele napraviti popis ugroženih vrsta, da to naprave posredstvom CITES-a. Mi to jako redovito radimo, stupamo u kontakt ili nam se obraćaju predstavnici trećih zemalja koji nam objašnjavaju kako imaju određene probleme glede prijetnji nekoj od vrsta i mi im pomažemo bilo u vidu znanstvene ili političke podrške da izrade dosije kako bi se pružila u okviru CITES-a zaštita te uvrstilo u dodatke te vrste. I na temelju toga pruža se zašta koja ne ide samo e, u smjeru europskog tržišta, već se primjenjuje na međunarodnoj razini. Dakle, čini nam se da je postojeći sustav CITES-a učinkovitiji i postupno govoreći e, jednostavniji. Još jednom najviše hvala na ukupnom radu. Mi ćemo vas svakako izvješćivati o daljem radu. Hvala. Hvala vama. Želim samo... A, gospođa Verder, izvolite. Imate mogućnost zaključiti ovu raspravu. Najviše hvala. Hvala svim e, doprinosiocima današnjoj raspravi. Da, ipak moj telefon zvoni, ispričam se. Čim uključite mikrofon, odmah zvoni telefon. Dakle, doista je divno vidjeti da postoji tolika podrška za ovo izvješće. I lijepo je čuti podršku za konkretne mjere, za transparentnost i veliki problem koji postoje glede suradnje država članica, pokretanja država članica. To je isto kao i za bilo koju novu inicijativu, to će zahtijevati sredstva, a prikupljanje fondova je nešto što je uvijek teško, bar u mojoj zemlji, kada tražimo e, rezove, e, kada se zahtijevaju rezovi, uvijek, e, uvijek Ministarstvo zaštite okoliša izvlačilo deblji kraj. No, provedba zahtjeva resurse a to je nešto što košta u svakom slučaju i mislim da ćemo se morati postarati da države članice to uvide i da poduzmu nužno. No, ovaj destabilizirajući efekt, e, osobito u Africi, izaziva velike probleme. Tu su i vojne paravojne skupine, koji su u tome i što to onda dalje izaziva i stvara, stvara dodatnu migraciju. No biti, ako želite riješiti jedan problem, morate uvijek gledati koji je izvor tog problema. Ovo je jedan ogromni problem, isto kao i klimatske promjene, ratovi i problemi s divnim vrstama, no to je sve dio jednog skupa i države to moraju uvidjeti. Najprej hvala još jednom na eh, potpori na kampanji podizanja pozornosti i u biti potrošači su ti koji trebaju znati koji trebaju biti svjesni što, što kupuju, što rade. Dakle, ako jedu e, žabe krakove ili ako idu u dućan kupiti novog kućnog ljubimca e, ili uzimaju neke lijekove u kojima imaju koji, u čim sastavu su uključeni elementi koji su protuzakoniti. To je, to je jako važno. Svi mi imamo mobilni telefon i možemo saznati što i kako se dešava. No, ovaj Lacey Act, američki zakon koji pruža dodatnu zaštitu, evo zašto sam ja to spominjala, CITES je jako dobar u tome što radi za vrste, životinske vrste koje, koje, kojima post, koje su izložene izumiranju na svjetskoj razini i oni tu pružaju dodatnu znanstvenu pomoć i tako dalje. No ono o čemu ja govorim jeste da neke države imaju neke životinje i biljke koje su jako važne u njih, za njihov ekosustav, koje su ugrožene u njihovoj zemlji, ali koje nisu ugrožene na svjetskoj razini, tako da se ne uključuju u CITES na taj način, ali u konkretnim nekim zemljama postoje neki zakonodavni tekstovi, a ako postoje zakonodavni tekstovi koji štite životinj, životinsku biljnu vrstu, E, i zabranjen je njihov izvoz zato što nanosi štetu toj državi, ali ne cjelokupno svjetskoj ravnoteži. CITES ima neke odredbe s tim u vezi, ali i su više spor. Dakle, bilo bi dobro ako ima nešto što je zabranjeno da se izvozi iz jedne zemlje, onda možemo djelovati po tom pitanju. I to je nešto o čemu treba razgovarati s komisijom. Ja znam da je novi povjerenik da nova komisija ne želi dodatne zakonodavne tekstove, ali ponekad e, se to ipak mora napraviti, jer e, ako će to omogućiti da se zaštiti biljke i životinske vrste diljem svijeta, ja mislim da je to nešto što može pomoći e, zaštiti okoliša, dakle to je nešto treba doista ozbiljno razmotriti. Dakle, hvala još jednom svim izvjestima Sjeni i svim onima koji su sudjelovali ovome. Ovo je jako važno pitanje. To nije nešto što se može preskočiti sada pa se pozabaviti ime kroz 4-5 godina. Potrebna nam je politička volja na razini raznih država članica. Predlažem svim onima koji se bave ovim državnim članicama i u parlamentu. Ako imate ministra za zaštitu okoliša kod vas, onda ih odvedite, i koji to ne razumije, odvedite ih u neko mjesto gdje je gdje je priroda ugrožena, gdje su divlje vrste ugrožene. Povedite, povedite djecu, povedite njihovu djecu. Djeca razumiju to i slušaju to. Dakle, puno toga se može napraviti. Mi možemo napraviti i izvješća, ali možemo i pomoći komisiji, možemo mnoge stvari napraviti još. Mi kao političari možemo, e, možemo se staviti u kožu tih e, političara na nacionalnoj razini i stupiti kontakt s njima, pokazati im neke stvari i to treba koordinirati na europskoj razini kako bismo se mogli suočiti, boriti sa ovom ogromnom zlopradnom našeg okoliša. Hvala. Hvala. Hvala gospođo Berder, vi ste izvjestiteljica ovom pitanju i hvala svim onima koji su javili tijekom ove rasprave. Hvala svima na kvaliteti vašeg sudjelovanja. Želim vas podsjetiti dakle, koji su rokovi kojima raspolažemo s ovim u vezi. Amandmane treba uložiti do 9. rujna u 12 sati. Glasat ćemo na odboru 13. listopada, a na plenarnom zasjedanju u studenom. Nije bilo ništa predviđeno pod razno. Dakle, nađemo se na sljedećem sastanku odbora Indiji 8. rujna u Briselu. No isto tako vam Možemo reći da ćemo imati sastanak eh, odbora ENVI 12. rujna u Strasburu. Hvala.